Liebe Kolleginnen und Kollegen, honorable colleagues and guests. Dragi kolege, gosti, molim vas da sjednete na svoje mjesto. We would like to start with our... Želeli bismo započeti s radom. On fisheries. Ich muss Ihnen mitteilen, dass unser Vorsitzender Herr... Dame gospodo, Moram vas obavijestiti da naš predsjedavajući Alan Kadek nažalost ne može nazočiti našem sastanku iz tog razloga kao potpredsjednik ja ću ga predstavljati i predsjedati ovim sastankom. Što se tiče dnevnog reda, na temelju zahtjeva gospodina Afrontea, koji je izvjestelj za točku petu današnjeg dnevnog reda, a to je ribarski sporazum s Grenlandom. Gospodin Afronte tražio je da se ovom temom pozabavimo na sljedećem sastanku, što znači da ćemo odgoditi ovu raspravu do januara. Stoga ćemo o ovom pitanju ribarstvenog sporazuma s Grenlandom. Time ćemo se baviti u siječnju. Ako nema nikih prigovora, onda ćemo na tome ostati i smatrati ovo odgođenim za sastanak u siječnju 2016. godine. Idemo dalje, dakle imamo obavijesti predsjedavajućeg gdje saznamo da je kolega Grobarček iz Poljske imenovan na mjesto ministra za pomorsko gospodarstvo i vodni promet u poljskoj vladi, stoga mu najprije želimo čestitati na tome. To pokazuje da imamo određenog utjecaja u sektoru ribarstva. Naime, kad bismo mogli imati nekog predstavnika našeg odbora u Dancigu, to bi bilo sjajno, to bi značilo da imamo dobre vođe u ovom sektoru. Dakle, prelazimo stoga na točku treću dnevnog reda. Tu se radi o prezentaciji studije Ribolov sardina, ocjena prirodnih bogatstava te ekonomske i socijalne situacije. Naš odbor naručio je studiju na temu ribolova sardina, ocjena prirodnih bogatstava. To je naručeno od Portugalskog instituta za oceanografiju te Španjolskog instituta za oceanografiju u suradnji sa sveučilištima Aveiro i Santiago de Compostelo i također u suradnji s Romskim institutom za istraživanje mora i FREM. Dobili ste primjerak ove studije, a isto tako na ulazu u ovu dvoranu imate mogućnost uzeti primjerak ove prezentacije. Sada bih doista želio srdečno pozdraviti dvoje autorove studije, gospođu Aleksandru Silvu iz Portugalskog instituta te gospođu Izabel Rivero iz Španjolskog instituta za oceanografiju. Sada ćemo saslušati njihovo izlaganje od 20 minuta koje se tiče na glavnih nalaza koje su izvele ove dvije dame. Možemo odmah započeti. Dakle, gospođo Silva, veliko nam je zadovoljstvo ugostiti vas danas. A sada ćemo sasvrati vaše znanstveno znanstvenu prezentaciju. Imate na raspolaganju svu tehničku opremu, dakle izvolite imate riječ. Yes, you need the micro. So, good afternoon everybody. Thank you very much for uh, the invitation. Dobar dan svima. Hvala vam što ste nas uh, pozvali da vam predstavimo ovu studiju. Ja ću vam iznijeti e, sažetak studije koju je, na kojoj je radilo nekoliko e, istraživača iz Portugala, Francuske i Španjolske. U prezentaciji ću vam najprije dati nekoliko općenitih informacija o e, raspostranjenosti stokova, o socijalnim i gospodarskim dimenzijama ribolova, Zatim ću reći nekoliko riječi o stanju stokova te upravljanju e, stokovima, zaključke te preporuke naše skupine. Sardina je vrlo rasprostranjena u sjeveroistočnom Atlantiku te u Mediteranskom moru. U europskim atlantskim vodama imamo dva stoka e, sardina i oni se malo i miješaju i to uglavnom u pograničnim područjima je riječ je o vrsti koja formira plove, hrani se fito i zooplanktonom. Može narasti do duljine od 23 cm i živjeti od 10 do 12 godina. No većina jedinki su uglavnom stare, zapravo dožive tek do 7 do 8 godina vrlo su, dakle visoka im je plodnost, visoka im je i prirodna smrtnost i pogotovo u fazi dok su jajašta ili ličinke. Preživljavanje jajašta i ličinki znatno ovisi o okolišnim uvjetima. Preživljavanje jajašta i ličinki u principu znači da se prenose i zadržavaju u područjima gdje imaju jako puno planktona, u kojima su dobro zaštićeni, u kojima su primjerene temperature za njihov rast. Preživljavanje ličinki e, određuje onda novačenje. To je zapravo obnova populacije. To je dakle obilnost mm, novačenja koji se svake godine dodaju stoku i koji se onda obnavljaju. Tako da E, je novačenje e, mladunaca vrlo bitno za održavanje stoka. Isto tako znamo, iako novačenje uglavnom ovisi o okolišnim uvjetima i o tome hoće li jašca i ličinke preživjeti, e, ribolov također utječe na stok zbog toga što naravno one jedinke koje su u zreloj dombi, ako su izlovljene, neće se moći razmnožavati. Evo ovdje vidite kartu. Na karti su pokazana, pokazane granice, um, dakle stoka koji živi u sredozemlju te u sjevernom, sjeveroistočnom Atlantiku. u sjeveroističnom Atlantiku većina sardina živi u sjevernim područjima. Dakle, eto vidite, to je ovdje gdje vam pokazujem. A na ovom slajdu vidite životni ciklus riba. Dakle, počinju kao jajašca, promjera 1,5 mm. Imamo neke podatke o preživljavanju te o dakle, razvoju ostalih faza ribe. Kad je riječ o sjevernom soku, to su područja 7 i 8. Tu se uglavnom lovi plivaricama iz Francuske i Španjolske te e, nekolicina plovila iz, iz Ujedinjene kraljevine. Sjeverni dio tog stoka, to su podregije 7, e, taj dio ne pratimo. To znači da nemamo podataka ili imamo ograničene podatke o raspostranjenosti, obilnosti i biologiji stoka u tom području. No, bez obzira na to, imamo podatke o neto ulogu. Dakle, ovi podaci koje vidite se odnose na e, podpodručje 8b i to uglavnom iz e, Biskajskog zaljeva. Na ovoj tablici imate sažetak podataka iz podpodručja 8 za 2014. Vidite da ukupni ulov iznosi oko 45.000 tona. prodaja, dakle prodajno to iznosi oko 41 e, milijun eura. Vidimo u ovom trenutku da je ulov iz, u Francuskoj i Španjolskoj gotovo jednak i to zbog toga što je došlo do značajnog povećanja ulova koja dolaze uglavnom iz područja 8B. I to se uglavnom događalo u proteklih nekoliko godina. Na lijevoj slici vidite e, podatke kako se, e, se razvijao ribolov. Španjolska je žute boje, a Francuska plave. Vidite da je došlo do velikog porasta 2009. Isto tako značajno su povećani i ribolovni napori, a to zapravo znači broj ribolovnih dana. A to je zbog pada e, ribolovnih mogućnosti u južnom stoku. I izgleda da e, sardine ima dovoljno u području 8b, to je Biskajski zaljev. A sada da pređemo na južni stok. tu love e, flote Španjolske i Portugala i 2014. ukupni ulov je iznosio 28.000 tisuća tona. To odgovara 47 milijuna eura u prvoj prodaji. E, ovdje ima jako puno e, plovila, preko 500 i gotovo 6.000 tisuća ribara. Prije šest godina ribolov u južnom stoku, dakle istovar je bio gotovo oko 90 tisuća tona, no vrijednost je bila otprilike jednaka. Na ovom grafikonu vidite da ukupan ulov za južni stok i podijeljeni su dakle po zemljama Španjolska, Portugal i e, Francuska i vidite da imamo e, dugotrajan trend još od sredine 80-ih i smatra se da je to zbog pada e, resursa, ali i zbog nastojanja da se uredi tržište i da se e, zadrži cijena. Zatim vidimo da je ulov značajno pao proteklih nekoliko godina, dakle 65% od 2011. I to je zbog e, uredba o ulovu, ali i zbog smanjenja stoka. No, ako pogledamo e, neto ulov i vrijednost za svako od tih zemalja, vidjet ćete da bez obzira na pad, kad je reč o težini e, ulova, da vrijednost ukupnog ulova nije zapravo znatno pala. Zapravo ostala je gotovo na istoj razini ili se kreće oko istih vrijednosti. A to je zbog značajnog porasta cijene na prve prodaje kojom se nadoknadilo e, pad količine. Isto tako vidimo da su i ribolovni napori pali i da se e, taj napor premjestio na druge pelagijske vrste. Na primjer u Španjolskoj je dakle povećan ulov lokarde, a u Portugali lokarda sada zamjenjuje sardinu kao izvor zarade za tu flotu a ovdje vidite podatke o istovaru e, za sardine i ostale vrste u Portugalu i Španjolskoj. A sada nekoliko riječi o e, industriji prerade, konzerviranje ribe. Za južni stok. Na početku moram reći da podaci koji su nam dostupni pokazuju određena ograničenja. U vremenu koje smo imali na raspolaganju za ovu studiju nismo uspjeli prikupiti sve podatke koji bi bili relevantni. I ponekad je teško prikupiti te podatke, dobiti ih. Na primjer u Španjolskoj nije bilo moguće prikupiti podatke za cijelu zemlju, a bilo je, bilo je teško i pronaći konkretne podatke za sardine zato što u većini slučajeva se podaci zajedno prikupljaju. I to podaci iz svih e, postrojenja za preradu ribe, dakle ne prikupljaju se odvojeno podaci za sardine. No dobili smo podatke za Galiciju i to baš za sardinu. A Galicija zapravo proizvodi 80% konzervirane ribe u Španjolskoj. E, što se tiče Portugala, podaci su dobiveni iz službenih statistika i postoje i zapravo to je tek jedan dio podataka iz prerađivačke industrije, prerađivačke koje se tiče ribe. Iz ovog sažetka možemo vidjeti da je sardina vrlo važan resurs za e, industriju prerade ribe u obje zemlje. U Španjolskoj je proizvodnja konzervirane ribe mnogo raznolikija od one u Portugalu. To znači da mm, se konzerviraju različite vrste ribe, a u Portugalu se uglavnom oslanjaju na sardinu. U obje zemlje su te industrije radno intenzivne i e, većina radnika, to jest zaposlenika su žena, dakle gotovo 90 i preko 90% su žene. Isto tako važno je reći da industrija prerade ribe potiče razvoj ostalih aktivnosti. To su aktivnosti koje su povezane za proizvodnju e, ostalih proizvoda. Što se tiče sjevernog stoka, Nemamo analitičnih e, podataka između dva stoka zato što nemamo dovoljno podataka za e, područje broj 7. Imamo e, procjenu koja se temelji na trendovima i to se vodi u Biskajskom zaljevu. I tu se vidi dakle, trend da se povećava biomasa u proteklih nekoliko godina i to se e, vidi da je bilo nekoliko slučaja snažnog novačenja u proteklih nekoliko godina. Trenutačna razina iskorištavanja tih ribljih resursa je održiva. Na ovom grafikonu vidite dakle povijesne podatke za sardine u sjevernom stoku, područje 8 i Ovime se koristimo za preporuke u e, Međunarodnom vijeću za istraživanje mora. Provodi se procjena biomasa u okviru e, istrage Pelgas. Zatim istražuje se opilnost jajašca i te smo podatke dobili iz, e, španjolskog istraživanja. Ovdje imamo e, koeficijent smrtnosti, ukupne smrtnosti u podpodručju 8 i iz ovog koeficijenta se vidi da je smrtnost manje više na istoj razini kao i prirodna smrtnost. I to se smatra primjerenom za gospodarenje ovim pelagijskim vrstama. Što se tiče južnog stoka, e, to smo radili istraživanje jednim statističkim modelom, analitičkim modelom, koriste se podaci iz ribarstva i e, pokriva se e, čitavo područje stoka. Ovaj slajd pokazuje e, rezultate zadnje procjene, dakle iz 2015. Zatim vidite i povijesne podatke o novačenju, to je ovo sa lijeve strane, i podatke o biomasi, to je na desnoj strani, i to za južni tok iz tablica vidimo da od 2006. godine da je novačenje bilo vrlo slabo i to čak na najnižoj razini u povijesti, a biomasa je pala za 71% u istom razdoblju. Trenutačna biomasa je sada na najnižoj povijesnoj razini. I važno je reći da to znači da bi um, reproduktivni kapacitet mogao biti u opasnosti. Kad je riječ o smrtnosti, smrtnost je e, visoka već nekoliko godina i to nije zbog ulova iznad preporučenih razina, već zbog preporuka kakvi su ti ulovi trebali biti. Vidimo da je smrtnost riba značajno pala od 2011. i to je zbog provedbe e, strogih propisa o ulovu u, e, o ribolovu u Portugalu. Kad je riječ o e, upravljanju, ovim stokovima se ne upravlja prema propisima o godišnjem ukupnom dopuštenom ulovu. U sjevernom stonku postoje tehničke mjere i ograničenja za korištenje plivarica, e, barem u Francuskoj, Španjolskoj i u Portugalu. E, osim toga, kod južnog stonka ograničen je ribolovni napor i ograničeni su ulovi i od 2014. Španjolska i Portugal provode e, višegodišnji plan upravljanja i taj plan ima jedno pravilo o kontroli ulova koji se dakle, e, to se mora temeljiti na podacima o biomasi dobivenima iz e, studija. Kao zaključak, studija pokazuje da sardina ima značajni društveni i gospodarski značaj i za ribolovnu industriju i za industriju prerade ribe u Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj. Kad je riječ o sjevernom stoku, vidimo da je biomasa porasla u proteklih nekoliko godina i to zbog e, snažnog novačenja te e, održivog izlova. Ulov e, je značajno porasao u proteklih nekoliko godina i to uglavnom zbog velike obilnosti sardine u tom području te zbog prijenosa ribolovnog napora, uglavnom u Španjolskoj, tako da e, niske ribolovne mogućnosti za južni stok su zapravo motivirali ove države da premjeste svoje ribolovne napore. Zatim definirane su tehničke mjere, no e, napori i ulovi nisu regulirani, a preporuka Međunarodnog vijeća za istraživanje mora slijedi e, načelo prodostrožnosti i e, izdaje se svake dvije godine za 2016. i 2017. ICES je dao preporuke da ulov sjevernog stoka ne bi trebao prelaziti više od 33.000 tona. A što se tiče južnog stoka, stok pokazuje trend opadanja od 2006. i to uglavnom zbog slabog novačenja i zbog visoke smrtnosti riba u proteklih nekoliko godina. Biomasa je 2015. bila na najnižoj e, povijesnoj razini. No, pad napora i pad ulova, koji su jedan i drugi bili značajni od 2011. Dakle, te su mjere ipak doprinijele da se e, smrtnost riba smanji za 65%. Tako da, eto, sad je ipak zaustavljeno e, nestajanje stoka, no novačenje je i dalje nisko. Kao što smo rekli na početku, novačenje uglavnom ovisi o okolišnim uvjetima. Španjolska i Portugal provode plan upravljanja i tu su definirali e, ograničenja za ulov za stok. No još uvijek ne postoji formalni dogovor o tome kako, se, e, kako da se te granice podijele među zemljama i preporuke ICES-a za 2016. E, prate taj, su u skladu s tim planom upravljanja i kažu da ulov sardine ne bi trebao preći 1,6 tisuća tona. Iz zaključaka studije skupina znanstvenika je dala sljedeće preporuke. Za sjeverni stok da se pripremi plan upravljanja, plan koji će uzeti u obzir da e, je ulov značajno porastao u proteklih nekoliko godina, tako da upravljanje nije bilo problem zato što je stok bio dobar no možda će u budućnosti trebati definirati nekakva ograničenja. I druga preporuka je da se promiču, e, da se promiče prikupljanje podataka iz područja 7. Što se tiče južnog stoka, iako su već na snazi neke tehničke mjere, možda bi trebalo osmisliti dodatne mjere za zaštitu mlađi i e, mrijesta, riba koje se mrijeste. Možda bi isto tako trebalo um, ponovno analizirati pravilo o izlovu iz plana upravljanja, uzevši u obzir sve podatke i možda raditi na sporazumu između dvije zemlje koje iskorištavaju taj uh, stok. Za oba stoka moramo provesti studije o uh, uzrocima ovih promjena, o povezanosti između stokova te potaknuti um, izvještavanje o mm, gospodarskim i društvenim podacima za ribolov. Naravno, isto tako treba mm, unaprijediti prakse te zaustaviti e, odbacivanje ulova. Hvala vam svima na e, suradnji i, i hvala vama na pozornosti. Ja, herzlichen Dank, aber auch an äh, Isabel. još hvala Silva. No, također se želim zahvaliti Izabel Ribeiro. Najpša hvala. Obradili ste odmah ovaj najvažniji dio. Vaša prezentacija izlaganje od velikog značaja glede ribolovne zajedničke, zajedničke liberalne politike za narodne godine i što se tiče upravljanja ribolovnim stokovima u ovom dijelu. Dakle, kolege, sada predajem vama riječ. Imate li kakve pitanja o ovom izlaganju koje smo čuli? Izvolite, gospodin Milamon. Hvala. Ja se također pridružujem e, čestitkama autorica e, ove studije i hvala im gospođi Silvi na vrlo detaljnoj prezentaciji. Ja sam malo zakasnio ali svejedno sam e, vas poslušao. Slažem se s vama kad govorimo o e, stoku, sjevernom stoku da je u puno boljem stanju od e, južnog i to posebice mm, područje 8 i 9 koji se odnose na Galiciju i Portugal. Ja sam iz Galicije i vidim kako u proteklih nekoliko godina ulov pada, cijena raste, prije nekoliko godina cijena je bila 1 do 2 eura e, za kilu, a sada je već 7-8 i to je stvarno neuobičajeno. A ako ste proučavali e, gospodarstvo iz 17. 18. stoljeća, dakle, to je bilo vrlo važno ribolovno područje i s vremenom su se događale krize. I te su krize bile brutalne i što se tiče, e, dakle, društvenog aspekta i gospodarskog. I tu sada govorimo o 16. i 17. stoljeću. No, Danas smo u 21. stoljeću i ako analiziramo stokove iz proteklih nekoliko godina, čuli smo da su e, Španjolska i Portugal pokrenuli planove za e, održavanje i to posebice za sardinu 2014. Ono što se želi jest pad od, to je smanjenje za 94% ribolovnog napora. To je kao da zapravo želimo zatvoriti cijelu tu industriju. i to će naravno imati nepovoljne e, društvene gospodarske učinke. No, u okviru načela predostrožnosti želi se definirati granica od 14.000 tona. već je definirana granica za ulovi, to je palo za pola. No, ipak će se omogućiti razvoj i obnavljanje biomase koja sad stoji na 8%, što nije tako loše. Da je 24%, da, biomasa bi sigurno bila veća, ali mislim da ovakvo e, smanjenje zapravo znači i zatvaranje cijele te industrije. To će imati vrlo nepovoljne učinke i na radna mjesta, a svi znamo da Europa, posebice Španjolska i Portugal, e, žive, to jest prolaze kroz vrlo tešku gospodarsku krizu i da je izgubljeno jako puno radnih mjesta. Gospođa Silva i gospođa Rivero e, spominju tradicionalne e, ribolovne aktivnosti u Portugalu i u Španjolskoj. I ja još moram reći da e, osim što moramo imati na umu okolišne aspekte i aspekte održivosti, da moramo voditi računa i o socijalno i ekonomskom aspektu i da moramo pronaći pametno rješenje koje će osigurati održivost resursa, a koji istovremeno neće imati negativan učinak na stanovništvo i na uh, tvrtke. I evo da zaključim. Taj tradicionalni ribolov ima značajan socijalni i socijalnu i kulturalnu važnost. I naravno ekonomsku. Ekonomsku ne samo zbog toga što je riječ o vrlo važnoj i specifičnoj aktivnosti i što je postoji jako veliki broj ribara, već i zbog toga što smo stvarno jako puno uložili u konzerviranje sardina. Ako nema sardina, nema ni konzerva. A samo u mojem kraju proizvodnja e, se proizvodi gotovo 86% svih konzerva u e, Španjolskoj i to iznosi oko 22 tisuće tona. Tako da je tema sardine vrlo bitna tema za nas i moramo pronaći um, uravnotežena rješenja u kojima ćemo osigurati održivost resursa, ali i e, spasiti naše stanovništvo i spriječiti negativne učinke na to. I na kraju još želim jednom čestitati autoricama ovo, ove studije koje su e, odlučile pisati o ovoj temi vrlo važnoj. Važnoj i zbog okoliša, ali i zbog socijalnih razloga i to u brojnim zonama e, Španjolske i Portugala. Hvala kolega Manmon. Sada kolega Santoš ima On će protumačiti sada pitanje koje ima za postaviti. Obrigado, obrigado, eh, senhor presidente. Najljepša hvala predsjedavajući. Htio bih postaviti, htio bih čestitati izvjestiteljicama, doktorima Maribere i Silva, koje su obje tu. Želim čestitati na izvješću koje nam analizira situaciju sardina i ulova ribih stokova u južnoj, južnom području, to jest u atlantskom području. A to isto tako analizira i stanje francuskih ribih stokova. Ovo izvješće jasno ukazuje na značaj sardine za zemlju kao što je Portugal. Ne radi su samo o tome da treba prehraniti i obsluživati čitav sektor ribarstva i važan industrijski sektor gdje ima veliki broj radnih mjesta, dakle koji obnaša važnu sociogospodarsku dužnost. No treba znati da je za Portugal sardina jako važna. U prvoj tabeli vidimo cijenu, cijenu koja se plaća u Portugalu i koja je skoro dvostruka za iskrcaj, e, dakle kada se iskrcava, dakle, cijena je dvostruka između Portugala i Francuske, dvostruka razliku imamo. Ovdje se dakle pridaje veliki značaj ribi. Problem koji se pojavio sa iscrpljivanjem stokova postavlja brojna pitanja. bilo da se radi o, oceanografskim ili fizičkim aspektima, to možda nije dovoljno dobro e, nije dovoljno jasno, možda bi gospođa Silva mogla analizirati da li neki fenomeni u Sjevernom Atlantiku ili e, o porastu stokova imaju neke, od, da li se odražavaju i na druge krajeve ili se drugdje E, pojavio fenomen prekomjernog e, ulova, odnosno izlova, jer ako imamo slabe stokove, onda je inovačenje ograničeno. Zatim želim navesti dva konkretna elementa. Govorilo se o planu upravljanja koji su pokrenule Španjolska i Portugal. No, izgleda da tu nema nikakvog e, formalnog službenog sporazuma o raspodjeli ograničenja. Što se onda radi ako nema konkretnog sporazuma o raspodjeli tih ograničenja između zemalja? Kako se raspoređuju ti stokovi? Zatim, e, preporuke ICES-a, Međunarodnog vijeća za istraživanje mora, htio bih čuti da li su te preporuke drugačije od drugih e, centara, na primjer centra za oceanografiju, jer e, ICES pretpostavljam da e, koristi modele za ocjenu koji izrađuju znanstvenici Španjolske, Portugala i u suradnji s drugim stručnjacima. Dakle, koja je razlika ovdje Da li, to, da li ti podaci počivaju u ICES-u na e, dokumentima koji su stavili na raspolaganje e, portugalski, španjolski institut? Hvala kolega Santos, nemam nikoga drugog. A, ima. Izvolite, imate riječ. Gracias, eh, señor presidente. Minima... Hvala vam. Evo bit ću vrlo kratak jer su već e, kolege postavile pitanja koja sam i ja imao. Želim zahvaliti autoricama ove e, Ja vam dolazim iz Santursea, to vam je selo Sardela, tako da mislim da znam ponešto o ovome. I htio sam postaviti konkretno pitanje, a tiče se Sardina. Moj kolega gospodin Miljan je također govorio o ekonomskoj važnosti Sardele za e, njegov kraj, a isto vrijedi i za e, regiju iz koje ja dolazim, iz Banske. Zanima me, govorili ste o novačenju ili obravljanju populacije za sardinu koja je vrlo nizak. Mi smo taj problem imali sa inčunima. U jednom trenutku je došlo do značajnog pada i nakon toga je donesena odluka, na svu sreću, i neko vrijeme se inčuni nisu smjeli loviti kako bi se potakla obnova populacije. I kako, i kako bismo onda u narednim godinama ostvarili prihvatljivu količinu biomase. Ja bih volio čuti od vas, jer to niste pokazali u prezentaciju, u prezentaciji, kada ste govorili o odlukama koje se donose za sardele. Zanima me jesu li i znanstvenici počeli govoriti o tome. Hoćemo li u skoroj budućnosti susresti sa fenomenom koji se dogodio i sa inčunima. Ja, herzlichen Dank, Itogaj. hvala, gospođo Bilbao, izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala vam na pripremi ove studije i na detaljnom izlaganju. Carlos i Turvajs i ja dolazimo iz Baske, ja nisam iz eh, sela Srdele, ali eto, od tamo sam također. Zanimaju me dvije stvari. Prvo, ako provodimo plan upravljanja koji je trenutačno na snazi, možemo izloviti tek oko 1800 tona i to bi zapravo bio pad od 95% u odnosu e, na ukupan ulov. No s druge strane, ako govorimo o potrebi da se održi ravnoteža između e, ribolovnog, e, ribolovnih mogućnosti i socijalnog gospodarskog stanja, zanima me je li moguće zadržati tu ravnotežu u slučaju kada preporuke i pravila iz plana za upravljanje sredina e, jasno govore da ne smijemo loviti više od ovoga što sam upravo rekla. Drugo, govorili ste o pod području 7 da je potrebno više studija kako bi se saznalo zašto dolazi do ovolikih promjena biomase Rekli ste da nam nedostaju sociogospodarski podaci. I moje pitanje, ako nemamo sve te podatke, možemo li pravilno provoditi e, plan upravljanja i možemo li provoditi ove preporuke? Jer meni se čini da su te dvije stvari malo proturječne. Jer istina je da podaci govore da moramo loviti manje, no, s druge strane, nemamo razloge za to. Nemamo definirane znanstvene e, razloge za to. I drugo, mm, jesu li se povećali, je li se povećao broj ribolovnih dana i broj plovila u proteklih nekoliko godina, zato što podanci nam govore da je došlo do smanjenja flote. Tako da to je vrlo interesantan podatak, dakle da je došlo do značajnog pada plovila, a s druge strane ovo su najgori podaci, e, povijesni podaci, eto i kolega je spomenuo 16. i 17. stoljeće, no to nam je ipak malo predaleko za analizu. Hvala vam. Herzlichen Dank, Frau Bilbao. No, Hvala, gospodin Bilbao. Nitko se više nije javio za riječ, tako da vam predlažem, gospodo Silba i gospođo Ribeiro da odgovorite na postavljena pitanja ili da dostavite dodatne podatke ukoliko to želite, izvolite. Ja, bitte Isabel, äh, nehmen Sie hier vorne Platz. Izvolite, slobodno dođite sjesti naprijed. Evo, prvo malo strateških dogovora. Izvolite. Dobro, ja sam Izabel, uh, Ribeiro. I htjela sam odgovoriti gospodinu Milanu, Miljanu, pardon, koji je govorio o značajnom e, padu ulova ako se bude provodio plan upravljanja. Ta kvota koju mi predlažemo i koje predlaže ICES, to podrazumijeva zapravo prekid ribarstva. To je pad u 94%. mislim da bi se moglo e, reći da mali ribolovi i dalje, mali ribari i dalje mogu nastaviti loviti zato što njihov učinak e, i nije značajan, ali e, ribolov velike flote bi trebalo smanjiti. No s druge strane, isto tako je istina, kao što ste vidjeli na prezentaciji koju vam je pokazala Alessandra, da je situacija sa stokom doista dramatična. Od 2004 nije došlo do značajnijeg novačenja populacije. To nije naravno samo zbog ribolova, riječ je i zbog oceanografskim uvjetima koji nisu dozvolili da i se iz jajašca izlegnu ličinke i da one prežive. No ono što mi možemo učiniti je dakle jedino što možemo učiniti jest utjecati na ribolov. Mi ne možemo predvidjeti što će se događati u oceanu i u moru sljedeće godine, naravno vrijeme se mijenja i to ne možemo znati, ali ono što možemo učiniti jest e, upravljati ribolovom. I na taj način spriječiti daljni pad e, stokova. To je daljnje smanjenje stokova efectivamente el Seito y las sardiñeiras pues tienen unas capturas. Da, el Seito i sardinjeras, dakle time se jako malo e, sardina lovi. Zapravo El Seito to je dakle jedna mreža koja se koristi samo u Galiciji i hvata se tek oko 200 tona godišnje. Tako da mislim da učinak e, takvih alata i u principu nije jako značajan. Então, Em relação às questões que pôs aqui o ja ću odgovoriti na pitanje koje postoje dr. Ricardo Santos. Dakle, pitanje koje se odnosi na to kako savjetujemo ICES. ICES to su Portugal i Španjolska. U biti, rad, tu se bave, e, to rade znanstvenici iz Španjolske i Portugala gdje se ocjenjuju, ocjenjuje stanje stokova zajedno, prikupljaju se podaci, a onda stanje stokova konkretno i savjeti koje dajemo e, Radi se u organizaciji sa jednom malo širom ekipom, Španjolska, Portugal i Ujedinjena kraljevina. Dakle, to nije u potpunosti identična stvar, no kako, kako reći. Postoje možda neki slučajevi kada savjeti koji se daju glede ulova su dosta drugačiji, no ne bi bilo normalno da savjeti koje daje ICES ne budu rezultat ne budu isti kao i savjeti koje daju ljudi koji sastavljaju e, tu radnu skupinu, dakle savjeti koje daju svojim matičnim državama. No istovremeno treba znati da plan za upravljanje e, fondovima, stokovima sardina, plan koji je e, na snazi u Španjolskoj i Portugalu, nešto što se temelji na mjerama predostrožnosti i očuvanju i održivosti tog resursa tih stokova. Dakle, to nije nešto što je prvenstveno utemeljeno na gospodarsko e, socijalnom aspektu, što bi bilo možda poželjno da imamo na umu, dakle, na taj način sve moguće aspekte, no tome nije tako. I ovaj plan upravljanja odnosi se na ukupne stokove, jer ne možemo napraviti podpodjele, jer neke zemlje koje iskorištavaju te stokove ne rade nikakvu podjelu unutar tih stokova. Dakle, kada se postavlja pitanje o raspodjeli stokova, pa to je na političkim e, upravama koje trebaju donijeti takve odluke, no to je nešto što odlučuju neki drugi ljudi, a ne istraživači koji se bave biodinamikom e, sardina. Mislim da smo donekle i odgovorili gospođi Bilbao na postavljeno pitanje. Ona nam je naime posla pitanje o planu upravljanja. Te činjenici da se ne da nismo imali na umu socioekonomski aspekt. Trenutno, takav kakav jest ovaj plan upravljanja, to ne analizira. Tako da mislim da smo, evo, odgovorili i na ime vašeg sugrađana, oprostite, zaboravio sam kako se preziva, i Turgajs. Dakle, preporuke ices za plan upravljanja za 2016. godinu jest na neki način e, zatvaranje, odnosno prekid ulova. Ako je za ovaj stok potrebno da se u potpunosti prestane loviti ili produžiti period prekida, na to još nemamo odgovor, to je nešto što ovisi o znanstveno utemeljenim preporukama, a potom će trebati vidjeti kako će politike i uprave, imajući na umu još brojne druge e, elemente, što će oni dakle preporučiti za taj ulov. Toliko. eh, que el cierre de la anchoa había tenido un efecto a corto plazo de recuperación de la... Ja bih htjela reći da kad je reč o novačenju e, populacije, sardele osim što sada ima malo e, jedinki, imaju vrlo niski reproduktivni kapacitet. I zatvaranje ribolova, to jest lovostaj, bi zasigurno imalo pozitivan učinak. Mislim da oporavak, budući da je životni ciklus um, dulji nego u slučaju inčuna, ipak duži, mislim da bi i zabrana trebala dulje trajati zato što inčuni se mnogo brže oporave i brže se razmnožavaju. Eh, die Frage Antwort. Najljepša hvala na ovim pitanjima i odgovorima. Da li kolege žele postaviti dodatna pitanja? Ne. Stoga vam najviše zahvaljujemo gospođo Silo i gospođo Ribero na ovom jako zanimljivom izlaganju. Mislim da ako se osvrnemo na ono što se događa konkretno u južnoj, južnim oblastima, dakle što se tiče rezervi srdela, dosta je zabrinjavajuća situacija. Na sjeveru je malo bolja situacija, što se tiče te industrije, no u svakom slučaju bilo bi šteta da e, nestanu s našeg tržišta sve te konzerve srdela koje dolaze iz cijelog kontinenta, odnosno koje dolaze iz Španjolske i Portugala, a koje u cijelom kontinentu ljudi jako vole. Dakle, hvala moje dame i želim vam sretan put nazad. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o razmjeni gledišta Ribarstveni aspekti u okviru međunarodnog sporazuma o morskoj i biološkoj raznolikosti u područjima izvan nacionalne nadležnosti Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora. Gospođa Nikolaj je u ime Alde izvjestiteljica. Dakle, gospođa Nikolaj, kad budete spremni, molim vas da nam napravite jedno eh, kratko izlaganje glede ovih elemenata koji nas se tiču. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao što se ima poznato, 71% površine e, zemaljske kugle pokriva voda, gotovo 64% se nalazi izvan nacionalne nadležnosti. S obzirom na to, zaštita okoliša i biološke raznolikosti u moru, kao i održiva eksploatacija tih voda, nalazi se u velikoj mjeri izvan primjene konvencija Ujedinjenih naroda i ostalih međunarodnih sporazuma. Nažalost, okvir konvencije Ujedinjenih naroda donesen je prije više od 30 godina i nije prilagođen sadašnjoj situaciji. Današnje gospodarstvo je više diversificirano, zahtjeva više resursa, a tehnologija zahtjeva eksploataciju resursa na mnogo većim dubinama nego što je to bio slučaj ranije. Isto tako je došlo do porasta broja stanovnika na zemlji, što znači da je došlo i do porasta potrebe za prehrambenim proizvodima. Područja koja se nalaze izvan nadležnosti država predmet su primjene konvencija UN-a više od polovica tih područja zapravo nije obuhvaćeno nikakvim odredbama. Prema tome, e, čitava površina, e, čitava zemaljska površina nije u, e, pokrivena tim međunarodnim sporazumima. Najznačajniji dokument u tom području je donesen 95. godine, tiče se stokova riba i odnosi se na e, migratorske vrste i premda taj e, sporazum obuhvaća stokove riba koje se nalaze u vodama izvan nacionalne nadležnosti smatra se dokumentom koji je dosta cjelovit i na taj način je uspostavljen dobar zakonodavni okvir, međutim, e, on se odnosi isključivo na ribolov i zapravo ne pruža nikakvu zaštitu za biološku raznolikost. Međunarodna zajednica je u više navrata iskazala zabrinutost kada je riječ o zaštiti okoliša i biološke raznolikosti. Postoje brojni dokumenti u tom smislu. Oni su objavljeni slijedom konferencije iz Rija 1992. godine, zatim 2011. godine i 2002. godine. Kako bismo dobili aktualan pravni okvir za zaštitu područja izvan nacionalne nadležnosti, Opća skupština UN-a je 2004. godine osnovala posebnu radnu skupinu ta radna skupina bi do 62. sjednice opće skupštine trebala predstaviti izvješće. 2015. godine bilo je više sastanaka i slijedom preporuke donesena je odluka da se otvori rasprava i da se krene u pregovore. E, dakle, to povjerenstvo će krenuti s radom 2016. a 2017. bi trebala predstaviti izvješće. Cilj tog povjerenstva bio bi da se pripreme pravni instrumenti koji se odnose na pravo more kako bi se popunile praznine i na taj način bi se isto tako dopunile postojeće međunarodne konvencije. Od 2004. godine i Europska unija je snažno uključena u taj rad, podržala je čitav niz inicijativa i vrlo je aktivno sudjelovala u radu e, spomenute radne skupine. Veći dio pregovora koji su uspješno obavljeni e, su završeni zahvaljujući naporima Europske unije. Kao što znate, neke države bi voljele da se te aktivnosti koje se odvijaju izvan okvira nacionalne nadležnosti da budu isključene, naime da ribolov bude isključen iz toga. Međutim, ja sam protiv toga jer smatram da je ribolov jedna od najznačajnijih aktivnosti u e, tim vodama i e, u velikoj mjeri utječe na biološku raznolikost. Sporazum o biološkoj raznolikosti neće dati rezultate ako se iz njega iz područja primjene isključi ribolov. Ja sam e, u izvješću iznio nekoliko glavnih točaka kako bismo dobili stvarni međunarodni pravni instrument. Mi podržavamo stajalište komisije koja želi da se ribolov uključi u odredbe takvih sporazuma. Mi smatramo da sporazum iz 95. o stokovima riba ne smije biti predmet novih pregovora, naime to mora biti sastavni dio novog instrumenta i zapravo bi trebao poslužiti kao jedan od temeljnih dokumenata za to izvješće. Isto tako želim naglasiti sljedeće. Sporazum iz 95. godine može poslužiti kao primjer dobre prakse a komisija bi trebala iskoristiti do sada prikupljeno iskustvo u području ribarstva kako bi doprinjela boljem definiranju e, tog novog instrumenta. Kada je riječ o, o udruženjima e, ribara, Dakle, to se nalazi u sporazumu od 1995. godine, međutim moramo isto tako priznati da svi rezultati nisu pozitivni. A to proizlazi iz činjenice da se svi članovi nisu jednako angažirali u dobrom upravljanju stokova ribe. Kada je riječ o ekološki ili biološki značajnim priobalnim područjima, E, to bi trebalo sagledati u jednom cjelovitom e, pristupu. Novi pravni instrument trebao bi također omogućiti novu strukturu za koordinaciju donošenja odluka. Informacije moraju biti centralizirane kako bismo mogli imati uvid u cjelinu. Odluke bi se trebale donositi na temelju znanstvenih činjenica i te znanstvene činjenice bi trebale biti što kvalitetnije i iz tog razloga je iznimno bitna suradnja sa znanstvenom zajednicom. Zaštićene zone moraju se rukovoditi određenom logikom kako bi se izbjegla situacija u kojoj bi došlo do prekomjerne eksploatacije, e, kao što smo govorili u slučaju srdela malo prije. Da kako postoji čitav niz e, E, točaka koji se nalaze u mom izvješću. Ja ću e, s velikim interesom pročitati vaše preporuke. Zbog e, kompleksnih administrativnih procedura nisam mogla uključiti sve probleme. Međutim, želim reći da sam vrlo otvorena prema vašim amandmanima. Mi želimo imati koncepciju novog instrumenta i želimo da naš odbor uistinu da svoj doprinos budućim pregovorima. Još jedanput e, želim istaknuti da je angažman Europske unije e, na radu u ovoj problematici primjer dobre prakse i trebali bismo sačuvati ključnu ulogu u budućim pregovorima. Hvala. Äh, Hvala lijepa. Hvala gospođo Nikolaj. Hvala na cjelovitom izvješću. Možda sada mogu zamoliti izvjestitelje u sjeni da uzmu riječ. Gospodin Santos je ovdje u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. Nema mnogo zastupnika danas podne, pa ću ja uzeti riječ u ime gospodina Kadeka. Gospodin Santos, izvolite. Obrigado. de facto foi uma apresentação exaustiva. E Hvala lijepo. Ovo je bilo vrlo cjelovito izvješće, a u ujedno i sažeto. Mislim da ste ovdje obuhvatili gotovo sve aspekte. Samo bih e, želio naglasiti važnost ovog izvješća. Tijekom posljednjeg razdoblja bio sam u kontaktu sa izvjestiteljicom, kolegicom Nikolaj, i želim joj ovom prilikom čestitati na izvrsnom radu i na činjenici što je bila otvorena za razgovor. I čak je ugradila i neke moje sugestije u izvješće već u ovoj ranoj fazi. E, ne želim predugo govoriti, međutim, htio bih htio bih istaknuti nešto. Kao što je rekla kolegica Nikolaj, kada se vodi razgovor o ovim temama, mislim da bi se trebalo isto tako voditi računa o raznolikosti. Vrste koje imaju gospodarski interes vitalne su za biološku raznolikost eh, morskog ekosustava. no isto tako se dobar dio aktivnosti odvija u vodama izvan teritorijalne nadležnosti, tako da to mora biti e, ključni aspekt pregovora o ribolovu na otvorenom moru. Nadležne institucije i regionalna tijela za upravljanje ribarstvom moraju bolje zajedno surađivati u svrhu zaštite morskih resursa, a to isto tako podrazumijeva identifikaciju osjetljivih ekosustava. To je bitno u kontekstu ekološki ili biološki značajnih e, morskih područja. Ovo izvješće također je prilika da se usredotočimo na neka područja u sklopu nove ribarstvene politike. Što se tiče ocjene utjecaja na okoliš, UNCLAS konvencija već sadrži opći zahtjev. Međutim, postoje neka pitanja koja se tiču djelotvornosti posebno zato što konvencija UN-a o pravu mora ne pokriva e, neka područja gdje postoji pritisak na e, morski ekosustav. Novi sporazum za koji se nadam da će biti sklopljen mogao bi definirati zajedničke zahtjeve u tom smislu i želim još jedan put e, čestitati kolegici Nikolaj na ovom izvješću i ja ću i dalje dati svoje sugestije u svojstvu izvjestitelja u Sjeni. Hvala. Inače, gospodin Kadek je izvjestitelj u Sjeni za klub zastupnika Pučana. Želim zahvaliti izvjestiteljici na prijedlozima. Međutim, e, neki paragrafi su slabi, trebalo bi ih pojasniti. E, u uvodnoj izjavi K, stoji da e, ribolov mora biti pokriven svim mjerama upravljanja i očuvanja. Osim toga stavak peti kaže da se potiče komisija da dalje promiče aspekte ribarstva u okviru tog novog međunarodnog sporazuma. Nadalje, u sažetku teksta, u eksplanatornom sažetku stoji da je važno da se ribolov uključi u područje primjene tog novog instrumenta. Tu su potrebna neka pojašnjenja. Postoje već neki instrumenti za ribolov na razini UN-a kao što je regionalna organizacija, regionalna organizacija za upravljanje ribarskim organizacijama. Dakle, to je RFMO. E, smatram da ovi instrumenti ne smiju biti ugroženi novim instrumentima, dakle moramo razjasniti situaciju. Također trebamo odgovoriti na sljedeće pitanje, na koji način ribolov možemo ugraditi u novi sporazum u praksi, a da pritom ne dovedemo u pitanje postojeći okvir kao što je sporazum o stokovima riba i e, sporazum o regionalnim ribarskim organizacijama. To je jedno temeljno pitanje na koje moramo dati odgovor. Ne mislim da sporazum UN-a o stokovima riba i sporazumu o RFMO trebaju biti osnova za novi obvezujući instrument UN-a. Dakle, dakle, oni su pokazali svoju učinkovitost e, tijekom godina i nema potrebe da ih se mijenja. Moramo se pobrinuti da ti postojeći instrumenti budu u, dobro koordinirani sa budućim međunarodnim instrumentima, međutim oni ne bi trebali služiti kao osnova za novi međunarodni instrument. To je bila izjava izvjestitelja u sjeni kluba zastupnika Pučana. Imali komentare od strane kolega? <laughs> Hvala. Ja samo želim reći u ime Jena Danka, izvjestitelja u sjeni za ECR, da se kolega ispričava zbog toga što je izostao sa sastanka. On će izravno proslijediti svoje komentare e, u ured kolegice Nikolaje, ali uglavnom crtava podržava ovo izvješće. Hvala. Hvala. Kolega Milan Mon, izvolite. Hvala. Poslušao sam e, što ste rekli u ime gospodina Kadeka i u ime zapravo mojeg kluba. Htio sam samo komentirati da nas iz e, Španjolske, a i mene osobno, brine ne uplitati se u ulogu regionalnih ribarskih organizacija. Moramo imati nove mehanizme koje će nastojati sve to koordinirati to nas stvarno e, zabrinjava. Mi ćemo pažljivo pratiti vaš e, izvještaj, no mi želimo zadržati njihove uloge. On, te organizacije već se bave e, očuvanjem stokova, dakle u područjima koji su izvan nacionalne nadležnosti. Tako da zanima me zapravo koje se nove nadležnosti žele dati tim novim tijelima. Zahvaljujem kolegi Milanu Monu. Ima li ovdje predstavnika komisije? Gospođa Fajt. Fajt? Oh, Hvala vam na izgovoru. Prije svega htjeli bismo pozdraviti činjenicu da je odbor za ribarstvo preuzeo inicijativu da pripremi ovo izvješće o ribarstvenim aspektima u okviru Međunarodnog sporazuma o morskoj biološkoj raznolikosti u područjima izvan nacionalne nadležnosti Eh, Konvenciju Jedinjenih naroda o pravu mora. Ovo izvješće kolegice Nikolaj uistinu je pravodobno sukladno rezoluciji Opće skupštine UN-a 69 kroz 92 prvi pripremni odbor koji otvara pregovore održat će sastanaka krajem trećeg mjeseca, a drugi sastanak će biti u kolovozu ili početkom rujna. Zadatak tog pripremnog odbora bit će da iznese konkretne preporuke o nacrtu teksta za međunarodni obvezujući pravni instrument prije kraja 72. E, sastanka Opće skupštine UN-a. Na temelju tih preporuka Opća skupština UN-a donijet odluku prije kolovo za 2018. godine o sazivanju među vladine konferencije gdje će se razmotriti preporuke i izraditi nacrt teksta. Kao što vidite ovdje smo tek u prvoj fazi međunarodnih pregovora, tako da ćemo još dugo u budućnosti raditi na ovome. Ovaj nacrt izvješća kolegice Nikolaj ispravno ukazuje na to da će ovaj pravni instrument obuhvatiti čitav niz aspekata, a ti to bi trebalo poslužiti popunjavanju praznina u postojećem pravnom okviru. Mi ne želimo mijenjati postojeći pravni okvir, dakle Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora je dobar pravni okvir, ne treba ga mijenjati niti ga zamijeniti, međutim treba popuniti neke pravne praznine. O kojim je pravnim prazninama riječ? O čitavom jednom paketu mjera, jedno je pitanje e, pomorskih i genetskih resursa, E, zatim mjere kao što su e, instrumenti za upravljanje područjem kao i e, zaštićena pomorska područja, zatim ocjena utjecaja na okoliš i izgradnja kapaciteta i prijenos pomorskih tehnologija. Htjela bih spomenuti dva pitanja koja su se pojavila tijekom rasprave. Jedno se tiče ribolova u području izvan na državne nadležnosti, a drugo su zaštićena pomorska područja. Izvješće kolegice Nikolaj poziva e, na zaštitu e, bioloških aspekata u, ovom, e, međunarodnim sporazuma. Međutim, biološka raznolikost izvan nacionalne jurisdikcije zapravo se ne tiče izravno ribolova, dakle što se tiče migracijskih vrsta, to je već uređeno u sporazumu iz 1995. godine. Ovaj sporazum već e, ima moderne, e, moderna načela kao što je načelo predostrožnosti, donošenje odluka na temelju znanstvenih činjenica i MSY načelo. Mi se slažemo s izvjestiteljstvom da je to dobar okvir za e, ribolov i vi ćete se složiti također sa mnom da su to i načela u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Međutim, to ne znači da slična načela ne treba ugraditi e, u e, očuvanje biološke raznolikosti izvan nacionalne jurisdikcije. Dakle, sporazum o biološkoj raznolikosti izvan nacionalne jurisdikcije neće morati dati nova pravila za međunarodni ribolov, ali će se morati poštivati već postojeća e, pravila koja postoje temeljem prava o moru e, i posebno sporazume koji se odnose na ribolov. Dakle, tijekom pregovora morat ćemo očuvati dosljednost sa već postojećim međunarodnim pravnim okvirom u području ribolova. U tom kontekstu također treba reći da je dogovoreno da biološka raznolikost izvan nacionalne jurisdikcije ne treba dovesti u pitanje već postojeće instrumente niti postojeća regionalna i sektorska tijela i to je vezano uz izjavu gospodina Kadekla. Dakle, e, jurisdikcija e, koja se odnosi na regionalne ribarske organizacije neće biti dovedena u pitanje. Dakle, oni će ostati osnovni akteri u upravljanju ribolovom e, u međunarodnim na, u međunarodnoj, e, međunarodnim morima. Ovaj e, isto tako, dakle neće se niti drugi sporazumi dovoditi u pitanje. Dakle, takav pristup ponovnom otvaranju UNFSA dovelo bi u pitanje one stranke koje se ne slažu s postojećim sporazumom, poput Argentine. Slažemo se sa izvjestiteljicom da bi se ovim novim instrumentom trebala poboljšati koordinacija i suradnja nadležnih međunarodnih tijela, što uključuje i regionalne ribarske organizacije. Međutim, to se ne svodi samo na to. Postoji druga međunarodna tijela koja se bave pitanjem otvorenog mora, kao što je Međunarodna pomorska organizacija, e, Međunarodna organizacija za morsko dno i tako dalje. Ako se poboljša koordinacija, to bi trebalo omogućiti cjelovitiji pristup aktivnostima na otvorenom moru, kao što su i kumulativne ocjene utjeca, što trenutno nije moguće. Takve kumulativne ocjene utjecaja trebale bi biti ključni instrument kako bi svi akteri e, bili odgovorni za svoje aktivnosti na otvorenom moru i to bi dovelo do veće transparentnosti. Dakle, to bi bilo što se tiče ribolova, nadam se da je to sada e, pojašnjenje za ovu situaciju. A sada ću nešto reći o zaštićenim pomorskim područjima. U nacrtu izvješća se traži da se podrži e, sveobuhvatna mreža takvih područja. Mi se u potpunosti slažemo sa izvjestiteljicom da to jest prioritetno pitanje. Posredstvom ovog novog instrumenta trebalo bi biti moguće uspostaviti i upravljati sustavom e, povezanih i koherentnih e, zaštićenih pomorskih područja sukladno postojećim odredbama Konvencije o biološkoj raznolikosti te agende UN-a za 2030. o održivim razvojnim ciljevima. Zatim želim zahvaliti kolegici Nikolaj što je prepoznala ulogu Europske unije i Europske komisije u radu e, na ovom pitanju što je dovelo do odluke da se počne raditi na novom pravnom instrumentu. Mi ćemo i dalje nastaviti aktivno sudjelovati u tom procesu i nadam se da ćemo ga uspjeti dovršiti u razumnom vremenskom roku. Hvala. Hvala. Hvala. Zahvaljujem gospođi Fajt na ovim objašnjenjima. Za nas je važno da se ne događa to da neke zemlje imaju strože propise od drugih nego da se popune postojeće pravne praznine. Ima li nekih pitanja za izvjestiteljicu prije nego što je ponovno predam riječ? E, hvala gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti kolegama na iznesenim komentarima. Također zahvaljujem predstavnici komisije. Što se tiče pregovora o novom međunarodnom pravnom instrumentu, Smatram da ovdje možemo govoriti o učinku. Mislim da pravnici neće biti protiv toga. Dakle, imamo konvenciju iz 1995. godine, imamo postojeći pravni okvir. Međutim, moramo poboljšati provedbu jer ovi postojeći instrumenti pokazali su da imaju određene slabosti i to dovodi do neke, nekih disfunkcionalnosti. Imajući sve ovo u vidu, trebalo bi unaprijediti postojeći sustav, nitko ne želi prekomjernu suradnju, e, treba nam bolja i učinkovitija suradnja između postojećih institucija i aktera, dakle onih koji već e, postoje u ovom pravnom okviru. E, ne trebamo ići na nove instrumente suradnje, naprosto trebamo unijeti poboljšanje u postojeći okvir. S obzirom na to kako funkcioniraju i s obzirom na probleme na koje nailazimo u ribolovu, e, moramo konstatirati da postoje neke praznine u suradnji, e, dakle postoje praznine u suradnji sa znanstvenim krugovima i e, upravo zato je bitno mobilizirati tu zajednicu do sada smo raspravljali o administrativnim i gospodarskim e, pitanjima, međutim e, suradnja u znanstvenom području je bila mnogo manja. Da smo bolje surađivali u e, znanstvenim pitanjima bilo bi manje rizika kao što primjećujemo u nekim područjima gdje se gdje postoji ribolov. Dakle, naprosto trebamo unaprijediti kvalitetu postojećih instrumenta. Zahvaljujem još jedan put svima na suradnji. E, poznati su vam rokovi koje sam predložila. Isto tako se nadam da će komisija e, moje izvješće moći koristiti u daljnjim pregovorima. Kao i vi, mi ne želimo da se ti pregovori e, razvuku, da u nedogled no mislim da treba reći da je čak unutar naše radne skupine e, ponekad potrebno vrijeme, ponekad stvari idu sporo. U svakom slučaju mi ne želimo mijenjati ono što već dobro funkcionira, daleko od toga sporazum iz 95. godine je nešto što ne kanimo e, ponovno otvarati, međutim novi sporazum mora biti strukturiran i e, da kako svaki novi pravni instrument mora uzeti u obzir sve što sam spomenula. Hvala. Äh, Hvala vam, gospođo Nikolaj. Äh, Prema postupku moram najaviti rokove za podnošenje amandmana. To je 14. prosinca, znači za tjedan dana. To je uobičajeni postupak. 17. i 18. veljače sljedeće godine ćemo glasati o izvještaju ovdje u odboru. Glasanje na plenarnoj je predviđeno za travanj na drugoj sjednici u travnju. Hvala vam. Hvala svima koji su sudjelovali u pripremi ovog izvještaja. A sada dolazimo do točke broj šest. Čut ćemo prezentaciju revizorskog suda. Evo samo da dobijem prave dokumente. Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüße ich herzlich Herrn äh, Kinst. Ja. Er Pozdravljam gospodina Kinsta. On će nam govoriti. On je iz Revizorskog suda i ovo je posebno izvješće kojeg će, kojeg će nam predstaviti. Izvješće broj 11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 gospodine Kinst. Evo, čut ćemo od vas o zaključcima nakon provedene revizije sporazuma o partnerstvu u ribarstvu. 10. studenog ste ovo predstavili odboru za um, kontrolu proračuna. i kolege mogu pročitati taj izvještaj i, e, on tamo pronaći, i tamo pronaći informacije koje ih zanimaju. Parlament u svojoj rezoluciji o postupku odbacivanja iz 2010. se pozabavio ovim problemom, te kao što znate mm, vanjski aspekt, aspekti europske ribarstvene politike su od ogromne važnosti za Europu i za europsku flotu. Naš odbor trenutačno radi na jednom izvješću na vlastitu inicijativu kojeg gradi gospođa Enstrom, koja je potpredsjednica. Sporazumi o partnerstvu u ribarstvu su um, jedan od najvažnijih dijelova našeg uh, posla i u tom kontekstu nam je i vrlo interesantno mišljenje revizorskog suda. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Najprije hvala vam što ste mi pružili priliku e, da dođem na sjednicu vašeg odbora i predstavim vam izvješte. Izvješće se koncentrira na sporazume o partnerstvu kojima Evropska unija nastoji dobiti prava za Evropsku flotu da ribolove u ribolovnim poljima trećeg zemalja. To je, takvi su se sporazumi razvili iz komercijalnih sporazuma iz 1980-ih koji su bili predmet velike kritike i ovima se danas nastoji osigurati održivo ribarstvo. Ako se e, tim, ako se dakle ribarstvom upravlja kako treba, mogu promicati održivo ribarstvo i ponuditi značajne pogodnosti europskoj vanjskoj floti, a i partner, zemljama partnerima. E, i smiju se izlovljavati ribe samo za koje dakle, su višak. Isto tako flote imaju pravo pristupiti e, poljima, e, ribolovnim poljevima te podržati mm, razvoj strukture u zemljama partnerima. Imajući to na umu, željeli smo vidjeti da li komisija dobro upravlja sporazumima o partnerstvu u ribarstvu. I kako bismo odgovorili na to pitanje, ocijenili smo dva ključna aspekta tih sporazuma. Prvo, pregovori o ribolovnim mogućnostima i financijskim doprinosima i drugo e, sama provedba sporazuma. Pogledali smo e, dokumente o praćenju komisije, dakle o ulovima, te e, financijske podatke pod sektorskim podrškama. No nismo napravili znanstvenu procjenu stokova o kojima je riječ u tim e, sporazumima, niti smo ocjenjivali taj učinak tih sporazuma na partnerske zemlje. To treba biti pokriveno ex ante i ex post svakog pojedinog sporazuma. Mm, proučili smo četiri sporazuma koji su bili trenutačno na snazi sa Mauritanijom, Madagaskarom, Mozambikom i Sejšelima. Dakle, to ukupno predstavlja 77% plaćanja iz 2013. Sastali smo se sa službama komisije i parlamenta, nevladinim udrugama, sektorskim organizacijama, posjetili Španjolsku i Francusku, budući da su njihove vanjske flote zapravo bile najveći korisnici ovih e, sporazuma. Što smo otkrili? Revizija je utvrdila da sporazumi o partnerstvu u ribarstvu se uglavnom, da, im komisija dobro njima upravlja, no da, po, no da ipak postoje područja u kojima treba nešto ispraviti kako bi se ispunio njihov eh, puni potencijal. Dakle, eh, u kojim područjima komisija radi dobro? U većini slučajeva komisija je ispregovarala ili obnovila nove protokole na vrijeme kako bi spriječila prekid ribolovnih aktivnosti i to sve u skladu sa potrebama koje je dobila od e, flote Europske unije. E, stokovi su dostupni za flotu i o tome se ispregovara na temelju najboljih znanstvenih dokaza i postoji tendencija da se osnaži da se osnažite i sporazumi tako što će se povećati razina podrške iz Europske unije. Isto tako vidjeli smo da aktivnosti koje se financiraju u okvire te komponente da su dogovorene sa obalnim zemljama u stvarnim partnerstvima i da su relevantne za, njihove, e, za razvoj njihovog ribarstva i njihovih strategija. E, treba unaprijediti financijsko upravljanje Europske unije to je naš dodatak i zbog toga ću vam sada reći koja su to područja u kojima treba unaprijediti eh, upravljanje. Prvo, eh, ribolovne mogućnosti koje su ispregovarane u zadnjem eh, protokolu su uglavnom više od ulova o kojima smo dobili podatke u prethodnim razdobljima i to dovodi do nedovoljne iskorištenosti. Budući da se europski financijski doprinosi u potpunosti isplaćuju bez obzira na to koliko je mogućnosti iskorišteno, E, ispada da zapravo je cijena bila redovito viša od onoga što je Europa bila spremna platiti za vrijeme pregovora. I najekstremniji slučaj je u Mozambiku gdje je trošak tune 2013. bio gotovo šest puta veći od ispregovarane cijene. Drugo, sporazumi o partnerstvu u ribarstvu se predstavljaju kao instrumenti koji bi trebali biti održivi za e, ribarstva tih zemalja. I to zbog toga što mm, ured pa definira da bi e, evropske flote trebala izlovljavati samo višak u tim zemljama. No višak je teško, teško izračunati na pouzdan način zbog nedostatka pouzdanih podataka E, o ribolovnim naporima domaćih flota ili e, ostalih inozemnih flota koji su također dobili pravo izlova U okviru tih, e, u, takvom slučajevu, zapravo to su sve sada više deklaracije dobrih namjera nego stvarni i precizni podaci. Zatim podaci o stvarnom ulovu su bitni ako se žele utvrditi problemi kada se žele obnoviti protokoli, kada se želi utvrditi višak i kada se želi osigurati pravilna isplata. Našli smo nekoliko značajnih razlika iz različitih, od podataka koje smo dobili iz različitih izvora zemalja članica, komisije i iz protokola. I na kraju smo zaključili da nema dosljednih, potpunih i preciznih podataka o ulovu. Iako naravno smo svjesni da je komisija poduzela inicijativu da riješi taj problem, to još uvijek nije bilo operativno u trenutku naše revizije. I na kraju, kao što sam ranije spomenuo, komisije i obalne zemlje su dogovorile relevantan popis aktivnosti koje će se financirati kroz sektorsku potporu. No vidjeli smo da komisija ima vrlo ograničenu kontrolu nad e, aktivnostima koje zapravo provode partnerske zemlje i one su u nekim slučajevima bile različite od onih koje su dogovorene na početku protokola. To naravno predstavlja opasnost za učinkovitost e, te komponenta i to posebice ako se novac troši na nešto što nisu prioriteti Europske unije. Izveštaj nudi nekoliko primjera takvih slučajeva, tako da to možete sami pročitati. Ti se nedostanci moraju riješiti ako želimo da sporazumi o partnerstvu i ribarstvu doista e, pomognu u osiguravanju održivog ribarstva u trećim zemljama te osiguraju opstanak naše vanjske flote. I zato sud nidi tri glavne preporuke. Prvo je unaprijediti pregovore oko tih e, sporazuma i mm, dogovoriti aktivnosti za sektorsku potporu. Ovdje bih istaknuo sljedeće. Prvo, kada se pregovara o ribolovnim mogućnostima u protokolima, razmislite o stopama iskorištavanja proteklih e, protokola i prilagodite plaćanja mm, stvarnim ulovom. Drugo, osigurajte da nova baza podataka o e, ulovu da je koriste sve zemlje članice i da nude pouzdane podatke u ulovu koji se mogu ažurirati i pomno pratiti. I za nove protokole se treba predložiti e, uvođenje zahtjeva e, kojima će se odlučivati je li netko je li netko može li dobiti ta sredstva za sektorsku potporu. I tu se trebaju naravno e, analizirati rezultati te e, komisija mora pratiti što se događa. Hvala vam gospodine e, predsjedniče i hvala i vama na pozornosti. Oh, hvala vam gospodine Kinst. Ovo je bio opći uvod. u nalaz, e, o nalazima, to jest izvještaju Europskog revizorskog suda o e, sporazumu o partnerstvu u Riparsu te o pravilima i e, o tome kako se pravila provode u europskim vodama i u dalekim regijama. Naravno, sve to treba pomno pratiti i nadzirati. Kako bi e, vlasti mogle pratiti flotu koja se bavi ribolovom u dalekim e, morima. Moje pitanje, kako se poklapaju podaci koje smo vidjeli e, dakle, iz ovog izvještaja sa onima koji se nalaze u sporazumu o partnerstvu? Zamolit ću kolege i izvjestitelje u e, sjeni da nam daju vlastito mišljenje i podatke koje oni imaju. Gospođa Rodes prvo. Hvala vam. Ja bih e, najprije zahvalila gospodinu Kinstu i ostalim predstavnicima suda. I na početku želim reći da zapravo vi smatrate da komisija dobro upravlja ovim sporazumima. Ja sam vrlo pažljivo pročitala izvještaj i iako postoji prostora za poboljšanje u nekim sporazumima, u principu stvari vrlo dobro funkcioniraju. Mi e, vrlo tjesno surađujemo s komisijom i nastojimo unaprijediti situaciju i mislim da to na kraju dana dovodi do vrlo dobrih sporazuma. No ipak imam nekoliko pitanja koje bih zapravo usmjerila komisiji, ali imam i nekoliko pitanja za vas. Počet ću sa pitanjima za komisiju. ako komisija doista ozbiljno shvaća prekide ribolovnih aktivnosti, zašto onda mm, parlament se ne uključi u ranjoj fazi, pogotovo kada je riječ o Maroku? Da smo na vrijeme dobili tekst, mislim da smo eh, na vrijeme mogli se i mi iz parlamenta uključiti. To je spomenuto u točki 24 izvještaja Revizorskog suda. Moje pitanje, zar ne bi bilo bolje da je parlament uključen ranije u ovaj postupak? Onda smo mi mogli skratiti cijeli period koji nam je bio potreban za ovo. Točka broj 22 i još nekoliko točaka. Postoje različita um, mišljenja o tome što zapravo znači odredba o ekskluzivnosti, što zapravo zabranjuju, a što ne. Misli li, ili ima komisija neke druge planove kad je riječ o odobrenju različitih vrsta alata? Pogotovo kad gledate da privremene dozvole E, moraju ispunjavati odredbe o e, ekskluzivnosti. Zatim imam jedno pitanje o stavku 42. Ako je opravdanje jasno zašto treba smanjiti određene ribolovne aktivnosti, zašto se onda ne definira i količina Dakle, može biti prihvatljivo smanjiti ribolovne aktivnosti na temelju ovih podataka, no u slučaju Mauritanije izgleda da su stokovi dobro procijenjeni, no bez obzira na to, referentni podaci nisu e, prilagođeni i izmijenjeni. Možemo li e, surađivati sa industrijom kako bismo e, imali točne podatke o samog početka? Zatim točke 44 i 45 kad je riječ o smanjenju sektorske potpore za Mauritaniju, ideja je da se unaprijedi infrastruktura i uloži u e, bolje prikupljanje informacija. No izgleda da postoje određena ograničenja u tom mm, sporazumu. Kakve dugoročne ciljeve ima komisija kad je riječ o razvoju te infrastrukture u Mauritaniji? zatim 46, 38 31, svi su oni povezani. Nema koordinacije između e, sporazuma o ribarstvu i EEF. Što komisija radi kako bi se unaprijedila interna koordinacija? Zatim 47 i 51. Gospodin Kinst je to već spomenuo, ali ex post i ex ante e, analiza. Hoćete li ovdje uzeti u obzir stajališta nevladinih organizacija i drugih organizacija? Moje pitanje, ako nećete voditi računa o njihovim stavovima, zašto ne? I sada Dobit ćete sva ova pisanja uh, u pisanom obliku, jer imam jako puno pitanja i sve ovo bilo za komisiju. A sada imam pitanja za revizorski sud, tih je pitanja nešto manje, ali ih jedno želim pitati. Što mislite kad kažete da se nešto ne odnosi na aktivnosti ulova? Infrastruktura koja se ne odnosi na ulov, mislim da je to u stavku broj 5 što to znači u kontekstu međunarodnih sporazuma. Zatim e, stavak 83 govorite o proračunskim sredstvima te o činjenici da će se uvesti dodatni protokoli. Hoće li ti protokoli biti transparentniji i ako da, možete li nam dati primjer kako? I zatim pitanje o nacionalnim strategijama. Tko je odgovoran za pripremu tih strategija? Jesu li to lokalna udruženja, lokalna industrija, lokalne vlasti? Kako uopće izgleda proces javne rasprave I, i jesu li u pripremu uključeni najbolji stručnjaki, stručnjaci? Hvala vam. Žao mi je što sam bila malo dugačka, ali mislim da su ovo važna pitanja koje je trebalo postaviti. Hvala vam, gospođo Rodis. Gospodin Kims mora pronaći ove odlomke prije nego što će reagirati, ali eto, mislim da sada može. A sada je gospodin Milan Mon u ime Pučana. Da, ovo je vrlo važna tema. E, vrlo je važno da revizorski sud pomogne komisiji bolje upravljati ovim sporazumima, ali osim toga sami sporazumi sa trećim zemljama su iznimno bitni. Bitni su za europsku flotu, koja može zadržati tu aktivnost e, i pronaći više sredstva i to je bitno i za e, potrošače u Europi. No, osim toga, ti su sporazumi bitni i za treće zemlje, za partnerske zemlje koje dobivaju um, sektorsku pomoć, koje dobivaju novčane, uh, novčana sredstva za razvoj vlastite industrije ribarstva. U slučaju tuna, to su vrste koje su migratorne po svojoj prirodi, tako da trebamo imati jako puno sporazuma zato što tuna migrira. Kad je riječ o resursima, ovdje nije toliko riječ o Europskoj komisiji, već o e, regionalnim ribarskim organizacijama. Te organizacije imaju svoje znanstvene procjene, one su te koje upravljaju resursima. To u principu i nije zadaća komisije. No neke od preporuka revizorskog suda, to ste vi danas rekli, da u principu odobravaju aktivnosti komisije, da naravno uvijek postoji prostora za poboljšanje, to nam je svima jasno, no neke od preporuka e, komisija prihvaća, dakle, e, nadzirati izdavanje dozvola, e, elektronske dozvole, poboljšati bazu podataka o ulovu. I komisija čini sve što je moguće kroz ažuriranje vlastitih informatičkih alata. No ono što ja želim pitati ovdje je sljedeće. Ovi su sporazumi vrlo važni. Važno imati odnose sa trećim zemljama, a ribarstvo, evo recimo tuna je e, migratorna vrsta. Istraživanja, analiza resursa, to su teme koje se tiču i komisije, ali i regionalnih riborskih e, organizacija. Te organizacije na temelju znanstvenih podataka trebaju upraviti svoje analize. Hvala vam. Herzlichen Dank, äh, Kollege Milan Mon. Najviše hvala, gospodin Milan Mon. Gospođo Tomašić, imate riječ. E, da li ste, da li ste tražili riječ? Jeste se javljali, ne? Dobro. U ime ekr ne? Dobro. U tom slučaju nitko se više nije javio za riječ. A sada gospodin Kristijan Rambo može Predsjednik komisije, može uzeti riječ. Predlažem, dakle, najprije da čujemo pitanja, odgovore na pitanja koja ste dobili, a onda da vas saslušamo, gospodine Kinč Gledanih pitanja koja su upućena izravno revizorskom sudu, a možda će vjerojatno biti preklapanje iz mišta dva. Dakle, gospodine Rambo, izvolite. Hvala, predsjedniče. Komisija već ima mogućnost očitovati se pred e, vašim odborom, tako da neću ponavljati neću ponavljati da ovo mišljenje ima barem jednu vrlinu mimo svog pukog postojanja, a to je da ne stvara traumu. Već iznosi preporuke koje će omogućiti da se znatno poboljšaju postojeći sporazumi. Možda najbolje da odmah odgovorim na pitanja koja je postavila gospođa Rodust. Dakle, prvo pitanje bilo je zašto, dakle ona je koristila primjer Maroka, zašto parlament nije pridružen tim pregovorima. Kao prvo znate da svi naši međuinstitucionalni sporazumi i odnosi su uređeni čitavim nizom eh, sporazuma tekstova Dakle, neću ostati na to, no ipak želim inicirati na tome da Europski parlament i konkretno ova, ovaj odbor pozvani su na pripremne sastanke za pregovore. Mislim da smo napredovali glede pitanja transparentnosti kako bismo dostavili i proslijedili dalje sve dokumente koji nam omogućuju da pripremimo i vodimo pregovore. Također postoji jedno izvješće koje je pripremljeno tijekom izrade tih eh, pregovora. Tranzicijsko rješenje, da, to jest problem, znate da je to cilj koji nam je svima zajednički već dosta vremena, to je nastojanje izbjegavanja prekidanja aktivnosti plovila, no ipak ritam vođenja pregovora je takav da ponekad moramo prekinuti eh, njihovu aktivnost, a pokušamo to da, do toga ne dođe. Kako smo do sad radili? Pa do sad smo se nadahnjivali tumačenjem klauzuli isključivosti u okviru uredbe FAR, koja nije savršena i koju s pravom e, kritizira revizorski sud, slažemo s tim i zato u ovoj novoj uredbi na kojoj se trenutno radi u komisiji predviđamo jasni stav po tom pitanju kako bismo otklonili sve moguće nesigurnosti. Druga stvar, u narednim protokolima treba spostrati da postoje određene odredbe koje bi predvidjele takvu situaciju, dakle kada se dođe do spomenutih protokola. Sljedeće pitanje bilo je referentna tonaža. Ta referentna tonaža, budimo jasni, to je instrument za kojim se poseže isključivo za, u sporazumima e, za tunu. Što se kvota tiče, jer tu je spomenuta Mauritanija, u tom slučaju se govori o kvotama, trebate znati da su kvote određene imajući na umu stopu iskorištenosti iz prethodnih e, protokola, a što je u određenim slučajevima izazvalo smanjenje dakle, u odnosu na prethodne protokole. Dakle, ta računca koja je dosta nadahnjujuća, kako bi se dobila najbolja vrijednost za uložena sredstva je nešto što radimo sistematički. Što se tiče tune, to je jako migracijska, migratorna vrsta koja ne poštuje uvijek granice. Dakle, to treba imati na umu. Slučaj Mozambika spomenut je na revizorskom sudu, to je dosta ekstreman, mislim i najekstremniji slučaj kada se radi o referent, eh, referentnim tonažama tiče dosljednosti, kako i što poduzimamo kako bismo spostarali za očuvanje te dosljednosti dakle, tog instrumenta i drugih politika. Kao prvo trebate znati da je sad stvar zapisana za svakda, jer je jedna od odredbi e, zajedničke ribarstvene politike, dakle u pravilnik e, 1380, da komisija radi sve što je moguće u pripremi izradi, pregovaranju izradi sporazuma uz, zajedno sa DEFCOM i svim drugim struk, postojećim strukturama u izaslanstvima i koristi jednu, e, jednu mrežu stručnjaka koji su na raspolaganju komisiji u ovom poslu. Nadam se da sam odgovorio na pitanje gospodine Rotgust i gospodinu Milan Monu. Naime, nisam odgovorio na pitanje kako se upravlja koordinacijom djelovanja koja se uzme u obzir u bilateralnim i regionalnim sporazumima. Tu trebate znati da izrađujemo regionalne analize koje su dostupne. To je prva stvar. Zatim, Digimare je u istoj glavnoj upravi i mi e, naravno surađujemo kako bismo vidjeli koje su to odredbe koje uređuju bilateralne i multilateralne aktivnosti e, regionalnih e, ribolovnih organizacija. Toliko. Hvala predsjedniče. Merci, monsieur Hvala gospodine Rambo. Sada bih zamolio gospodina Kinsta da uzme riječ i odgovori ima na ovo što je komisija rekla. Dakle, možda biste nam mogli reći da li postoji ista korelacija između o, vaših nalaza i ovoga što je komisija rekla. Dakle, gospodine Kinsta imate riječ. Da, najljepša hvala. Ja mislim da ću predsjedavajući pokriti ovo vaše pitanje i pitanje gospođe Rothust i nadovezat ću se i na pitanje odgovore koje smo čuli i dobili od komisije. Dakle, vaše pitanje o podacima koji se razlikuju na referentnu, koji se odnose na referentnu tonažu, pa jako dobro znate da komisija pregovara s tim obalnim priobalnim državama, tako da mi nismo uopće naivni i ne mislimo da će referentna tonaža biti u potpunosti, e, da će odgovarati u potpunosti e, ulovu, e, no u svakom slučaju u tom izvješću primijetili smo dva ekstremna slučaja, jednog je spomenuo kolega iz komisije, dakle to se radilo a drugi slučaj koji je bio dosta iznenađujući su bili Sešeli. Dakle, kada smo radili reviziju, iznijeli smo da je nužno primijeniti takvu situaciju i da je cijena e, koja je potpisana u tim sporazumima bila u veliko različita od onoga što se pregovaralo. Također smo primijetili dakle, da je podupro naše nalaze odbor za proračunski nadzor. Ovi sporazumi trebali bi ići, biti u koristi za sve tri strane, dakle tu mislim i na obalne države, e, europske ribare i e, europske porezne obveznike, sve koji su Nekada se ovdje radi o ovim sporazumima pokriveni su jako važni veliki dijelovi proračuna e, tih obalnih država. Dakle, moramo imati uvijek na umu da e, komisija koristi ove sporazume i e, ulove na jako razuman način budućim protokolima. Također, bilo je i neke razlike između tih razlika u brojkama ulovu između onoga što je komisija procjenjivala i izvješća o ocjeni bili smo jako zadovoljni. U biti komisija odgovorila na neke od naših zahtjeva e, da rješavaju e, rješavaju ta pitanja za buduće sporazume. Također smo kritizirali neke dijeleve koji se tiču ove druge komponente koja se tiče podrške. Osobno sam sudjelovao u jednoj od misija eh, obilaska jedne od obalnih država i bio sam iznenađen dosta slabom mogućnošću kojima, kojim, kojima komisija raspolaže kako bi pratila i eh, nadgledala investicije. U jednom izvješću smo primijetili jedan uh, dosta zapanjujući slučaj, ako se ne varam, o Mauritaniji gdje su bili veliki novci koji nisu utrošeni tijekom tog protokola, ali to je e, upotrebljeno bez ex ante odobrenja komisije za neke druge svrhe koje uopće nisu na popisu prioriteta bilo da se radi monitoring e, ili dakle nadzor e, ulova ili znanstvene svrhe ili nešto drugo. Dakle, to je odgovor na vaše pitanja. Gospođo Rodust, odgovorit ću na jedno pitanje, pa ću onda predati riječ kolegi Valsteru. Što se tiče e, stavka 83. o transparentnosti, mi smo jedna Europska unija i kolege su jedna jedinstvena komisija. Jako je bilo iznenađujuće za nas kada smo uočili da, na primjer, u nekoj zemlji za koju komisija, odnosno ko potpiše podršku, sektorsku podršku, i onda pošalje pravila transparentnosti koji su sastavni dio ovog sporazuma, a onda vidimo da se ne, pod, ne poštuju ta pravila, a onda se prekine s tim sporazumom, a isplate idu dalje. Pa ja mislim da bismo mi trebali biti dosljedni e, svi i isplate e, dakle bi trebale poštovati sva, sve, sve ove standarde, norme i to je nešto proističe iz sporazuma iz nula. Dakle, kao što rekao, pristup e, Komisiji Europske unije svih tijela trebao biti jedinstven. Što se tiče pitanja, gospodina Milamona, ne znam da li je postavio pitanje e, revizorskom sudu, no u svakom slučaju upotno se slažem s tim da to treba podržati u izvješću i industrija to podržava, dakle e, treba podržati sporazume kako bi se moglo e, loviti migratorne migracijske vrste. Slažemo se da nismo uvijek imali, da komisija nije uvijek imala dosljedan pristup u financiranju nekih zemalja koje nisu nužno bile sastavnim dijelom regionalnih organizacija. Ne znam da li je to slučaj s Mozambikom ili Madagaskarom. Madagaskarom. Da, Mozambik. Dakle, bio sam zadovoljan kada sam vidio, a to je i jedna od vaših opaski, gospodine Milamon, da je komisija na kraju e, usvojila svih 11 preporuka koje su sadržane u izvješću. Mi smo uvidjeli da je komisija odmah počela sa e, provedbom e, mjera potrebnih za rješavanje tih odluka. I želim vas obavijestiti, dakle, naš, naš protokol je da slijedimo odluke, e, ponekad se nakon dvije, tri godine posebnih e, izvješća e, rade e, praćenja izvršenja preporuka. Dakle, mi ćemo sa zadvojstvom da vam se javimo nakon tog vremena da i informiramo vas u kojoj mjeri ispoštavamo to sve što je preporučeno. A sada ako nema ništa protiv, predao bih riječ kolegi. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospođa Rodos je postavila pitanje o tome tko treba izraditi nacionalnu strategiju. To su strategije koje sastavljaju partnerske zemlje, dakle obalne zemlje, za razvoj vlastitog ribarskog sektora. U tome komisija definira one mjere koje se mogu podržati kroz sporazum. Prema tome u izvješću se može vidjeti koje su aktivnosti dogovorene izvan strategije. E, čuli smo da ponekad te aktivnosti nisu one koje se provode. E, dakle, što se tiče tih strategija, one dolaze od samih partnerskih zemalja. Hvala. Imate li nastavno pitanje? Ne, nije nastavno pitanje. Želim samo zahvaliti komisiji i predstavnicima Revizorskog suda. Kada sam e, pročitala izvješće, bilo mi je jasno da ste vi uglavnom dakle, obuhvatili razdoblje do 2013. godine. Mi sada imamo nove zakonske propise koji su stupili na snagu 1. siječnja 2014. godine. Moje pitanje je sljedeće. Što možemo očekivati od vaših budućih izvješća? Hoćete li imati neko posebno izvješće? Znam da e, ta posebna izvješća nisu nešto što se redovito e, radi i što trebamo poduzeti kako bismo dobili slično izvješće. Zapravo me zanima kako će to izgledati. Nama su ovakva izvješća vrlo korisna. Vrlo često u parlamentu imamo možda dvoje, troje ljudi koji rade na tim pitanjima i ne možemo pratiti baš sve. Pa me zanima koliko će se redovno objavljivati ta izvješća. Hvala. Dakle, pitanje hoće li to biti posebno izvješće ili će to biti redovno izvješće. Hoćete li imati novo izvješće za tri godine? Koji je postupak? Pa sud bira posebna izvješća iz svih područja prema riziku i relevantnosti za određeno razdoblje. Ovo što sam spomenuo se odnosi na, e, dakle bilo je nekoliko posebnih odabranih izvješća E, to je odobreno prije dvije, tri godine i bit će konsolidirano u jednom dokumentu. A e, to se uglavnom odnosi na odbor za proračunski nadzor. Ukoliko je odbor za ribarstvo zainteresiran za nastavno izvješće do 2015. godine, nema problema, mi to možemo izraditi, međutim to ne bi bilo novo izvješće nego samo nastavak ovog izvješća. Ako odbor zanima da proučimo aspekte za e, dakle, sporazume o održivom partnerstvu prema novoj e, politici, vi to možete zatražiti od revizorskog suda, možete staviti u tekst rezolucije i revizorski sud je taj koji e, donosi konačnu odluku budući da smo mi neovisni, međutim ako je područje relevantno, to možemo uklopiti u naš program revizije u predstojećem razdoblju i možda vam možemo onda pružiti neke informacije koje vam mogu koristiti. Hvala lijepo. I vašem kolege iz Revizorskog suda također zahvaljujem. Zahvaljujem i komisiji na objašnjenjima. Ne vidim da još netko želi uzeti riječ. Ovo nam je bilo iznimno bitno da dobijemo pregled i isto tako nam je bilo zanimljivo čuti da sud smatra da se uglavnom dobro upravlja sporazumima. Vi ste nam dali preporuke 10-11 točaka. To je upućeno komisiji. Mi se nadamo da će komisija uzeti u obzir preporuke revizorskog suda i da će nastaviti raditi na tom procesu, e, dakle temeljem e, rezultata revizije. E, mi ćemo zatražiti, možemo zatražiti da čujemo nešto više o provedbi tih preporuka. Mislim da je ovo sve vrlo pozitivno. Da kako nadležan je odbor za proračunski nadzor, a mi smo nadležani za ribarstvene aspekte. Zahvaljujem vama i zahvaljujem vašim kolegama. I mislim da se možemo radovati dobroj suradnji i u budućnosti. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind äh, fast am Ende unserer heutigen Tages. Dragi kolege, došli smo do pred kraj današnjeg dnevnog reda. Mislim da je ovo posljednja točka dnevnog reda. Kao što smo rekli, točka 5 je odložena, to smo odgodili za sastanak u siječnju. Tako da sada imamo sljedeću točku, a to su delegirani provedbeni akti. Komisija će nam dati svoje izlaganje o delegiranim provedbenim aktima. Članovi odbora trebaju donijeti odluku o četiri delegirana akta. Prvi je za stvaranje plana za odbačeni ulov za ribolov u Sjevernom moru. Dogovoreno je između koordinatora i predsjedavajućeg i donesena odluka. Naime, njih se konzultiralo. E, I to vam govorim na temelju sastanka koordinatora. Odbor odobrava proceduru komisije. Prošlog tjedna nas je komisija izvijestila o ispravkama vezano uz delegirani akt. Međutim, taj e, amandman ističe 21. prosinca i to ne možemo prihvatiti. Komisija nije u potpunosti uzela u obzir ulogu parlamenta kao suzakonodavnog tijela, to je postupak koji nam nije prihvatljiv. U četvrtak će koordinatori donijeti odluku na sastanku koordinatora i nakon toga će uputiti odgovarajuću poruku komisiji. Ja ću sada kao prvo predati riječ izvjestitelju, a nakon toga gospodinu De Frisu koji predstavlja komisiju. On će nam e, održati izlaganje. Što se tiče sadržaja, uglavnom se slažemo, e, međutim moramo se složiti oko postupka. Izvolite vi. Hvala. Ja bih samo htjela naglasiti jedno pitanje. Koordinatori se još nisu sastali Predsjednik odbora je uputio pismo koordinatorima i zatražio da se odloži rasprava o tome. Dakle, to bismo trebali riješiti u četvrtak. E, samo želim reći da koordinatori još nisu donijeli odluku. Htjela sam to jasno reći budući da nismo imali priliku o tome razgovarati. O čemu se ovdje radi? Riječ je o planu za odbačeni ulov za demerzalno demerzalni ribolov u Sjevernom moru i teritorijalnim vodama Europske unije u kategoriji 2a. Izvješće od 22. listopada predstavljeno je odboru, kao što smo čuli od predsjedavajućeg, i imamo vremena do 21. prosinca da uložimo prigovor ili zatražimo produžetak roka. Inače, ovo se E, postupak je se temelji na članku 5, 15. E, uredbe o odbačenom ulovu. I želim vas podsjetiti da najkasnije do 1. siječnja 2016. godine za određene vrste ribolova e, treba uvesti zabranu odbačene ribe i isto vrijedi za 1. siječnja 2019. za sjeverne i južna mora gdje postoji obveza iskrcaja također. Dakle, za prvu skupinu je 1. tisuće 2016. godine rok. Vratit ću se na sjeverno-zapadne vode. Što se tiče e, Sjevernog mora, 51 paragraf osnovne uredbe postoji popis vrsta i to su e, bakalar, losos, školjke, oslič i neke druge vrste koje su navedene u tom protokolu. Dakle, sljedeće vrste moraju biti obuhvaćene delegiranim aktom od 1. siječnja 2016. godine. Dakle, to su losos, e, rakovi, list i još neke druge vrste koje su navedene u protokolu. Mogu vam e, kasnije dati detalje. Što se tiče zabrane odbacivanja ribe, to je mora biti u primjeni godinu dana. E, komisija je najavila ispravak o tome se još nije razgovaralo u parlamentu, međutim rečeno mi je da će e, se to službeno predstaviti parlamentu 10. prosinca. E, rečeno mi je da nema većih razlika što se tiče tog ispravka, međutim 30. 11. je održan sastanak između komisije i savjetnika iz parlamenta. Na tom sastanku je rečeno da neće biti nikakvih suštinskih promjena u ispravljenom tekstu komisije. Osobno ne sumnjam u to ukoliko komisija tvrdi da nema suštinskih izmjena, nemam razloga vjerovati da ih ima. Vjerujem da ćemo svejedno imati rok 1. siječnja 2016. godine. Međutim, sada je prosinac i što se tiče delegiranih akata, nije bilo skupina stručnjaka, što znači da nije bilo mogućnosti da Europski parlament poprati postupak e, donošenja delegiranih akta ili korigenduma, odnosno ispravka. Ne bi mi bilo prihvatljivo da se to dogodi još jedan put. Mislim da je evidentno da nekim kolegama to ne bi bilo prihvatljivo niti jednom. Ja bih eh, htjela upozoriti na to da ne smijemo eh, imati ponovno tu situaciju. 10.11.2015. godine eh, pojavila se točka dnevnog reda vezano uz delegirane i provedbene akte. Dakle, kolege koji će morati donijeti odluku u četvrtak, onome koji će glasati protiv toga u četvrtak, zato što još nije e, dostavljen ispravak teksta. Dakle, to je trebalo biti na dnevnom redu, međutim nismo to raspravili i inicijalno smo to dobili 22. rujna. Znali smo da ćemo imati dva mjeseca za prigovor na delegirane akte, međutim u praksi je to razdoblje vrlo kratko, ti rokovi su vrlo kratki i teško je očitovati se u tako kratkom roku ukoliko nisu svi suglasni i nije uvijek lako organizirati sastanak radne skupine. S obzirom na okolnosti postavlja se pitanje ima li prigovora na ispravak delegiranih akata. Dakle, što bi se dogodilo kada bismo imali prigovor? E, to znači da ne bismo imali pravnu sigurnost. Dakle, za sjeverno-zapadne i južno-zapadne vode došlo bi do odgode i iz tog razloga moj klub smatra da bismo ovaj put e, iznimno trebali reći komisiji da ovo ne smije biti presedan. Isto tako apeliramo na komisiju da izvijesti parlament i ostale dionike ranije ukoliko namjerava nešto mijenjati. Nadalje tražimo da se delegirani akti objave ranije kako bi e, parlament mogao pravodobno dati svoje mišljenje. Nadalje, moje mišljenje da imamo obvezu to sada prihvatiti. Nije, e, postupak nije protekao glatko, ali nije bio, nije došlo niti do katastrofe. Bilo bi loše da e, bi oni tek prvog, kad bi oni tek prvog siječnja bili svjesni što trebaju poduzeti. Zato apeliram na kolege koji su prisutni ovdje u dvorani da, e, da budno prate situaciju. Mislim da u ovom konkretnom slučaju možemo zažmiriti budući da nema nikakvih suštinskih izmjena. Međutim, imam nekoliko pitanja kada je riječ o sadržaju e, delegiranog akta. E, zanima me koja je osnova za to? Dakle, pitanje tiče bakalara. Isto tako postoji e, ova kriterij od 130 mm, to se to se se izmijenilo, sada iznosi 850 mm. Mi vjerujemo da mora postojati minimalni referentni prag, odnosno da ga treba zadržati kakav jest. Što se tiče sjeverno-zapadnih e, mora, nemam mnogo što reći o tome. Mislim da možemo zatražiti produžetak roka do 22. prosinca, no ne mislim da je to zapravo nužno. E, dakle, plan bi trebao obuhvatiti tri godine i samo jedno kratko pitanje o sadržaju. Odbačena riba koja se izuzima zbog veličine ili stoka. Dakle, pitanje kako bi se izvanredne mjere trebale primijeniti i kakav sustav imamo za izračun referentnih veličina. Što se tiče južnozapad, južnozapadnih voda, situacija je slična. Komisija je 12. listopada predstavila delegirani akt a parlament se mora očitovati do 12. prosinca. Dakle, e, također bih savjetovala da e, se ne očitujemo negativno, ovo je plan koji bi se trebao primjenjivati tri godine, no imam još jedno pitanje. U delegiranom aktu stoji da dodatne informacije koje se tiču e, stope mobilnosti, dakle da su potrebni dodatni podaci, osim ako se ne odobri izuzeće. Države članice moraju dostaviti informacije do 1. siječnja 2016. godine i za to će se dati e, ocjena do 1. rujna 2016. godine. Može li nam komisija reći u kojem trenutku će se te informacije obraditi i kada će se uključiti u agregirane podatke? Hoće li biti e, novih podataka prije isteka roka od tri godine? I što se tiče izmijenjenog e, delegiranog akta o provedbi međunarodnih obveza Europske unije, e, dakle to je sve na dnevnom redu, neću vam sada to čitati. To se tiče očuvanja tune u Atlantskom moru i budućoj suradnji za e, u e, dakle sjeverno-zapadnom Atlantiku. U delegiranom aktu 250 kroz 98 govori se o tome kada se obveze iskrcaja ne primjenjuju sukladno članku 15. stavku 2. E, dakle, kada to stupa na snagu. Zatim, dakle, žutoperajna tuna i plavoperajna tuna su navedene minimalne veličine e, ispod 30 kg ili manje od 15 cm. E, njih treba navesti u delegiranim aktima. Zatim e, članak 5. odnosno članak 5. stavak 1. To bi trebalo biti u planovima upravljanja i e, to ćemo morati ispraviti kada dobijemo informacije. Imam nekoliko pitanja u vezi s ovim delegiranim aktom. Može li komisija pojasniti koji dionici će biti uključeni u u definiranje planova upravljanja i gdje i kada će se upravljačka skupina sastati. Dakle, to bi bilo vezano uz delegirane akte i moram reći da je ovo vrlo zapravo suhoparno i vjerujem da je vaš posao mnogo zabavniji, ali ovaj materijal je dosta suhoparan. Hvala. Der Kritik äh, sollte es Što se tiče postupka i kritika upućenih vezano to, Mislim da, smo, da je komisija uzela u obzir e, dakle, vaše argumente i posebno kad riječ o sjeverozapadnim i jugozapadnim vodama i provedbe konvencije o otvorenom moru dakle, evo sada dajem riječ komisiji ako želi odgovoriti. Najviše hvala. Ja bih najprije želio izraziti svoje žaljenje, odnosno žaljenje komisije. Zbog eh, određenih eh, grešaka koje su bilo uključeno ovaj tekst koji vam je Europska komisija dostavila, to svakako nije bilo u našoj namjeri. Ja nisam ovdje došao kako bih pravdao bilo što, no jasno je da takva vrsta situacije se ne smije opetovati. Stoga ćemo ponovno napraviti ocjenu naših internih postupaka kako bismo se postarali da sve bude obavljeno na zadovoljavajući način. Situacija je dosta žalosna, no ponavljam da to ni u kom slučaju nije bilo namjerno i nipošto nije bila naša namjera da dovedemo u pitanje pravo kontrole parlamenta. Do toga je došlo iz nekih očito tehničkih razloga. I mislim da kada je riječ o sadržaju, o samoj biti, ovdje imamo četiri točke, četiri delegirana akta u kojima čim je došlo, čim smo uvidjeli da je došlo do tih površaka, išli smo neformalnim putem kako bismo obavijestili svoje sugovorače i e, ostvarili što je višu stopu transparentnosti moguće. vidjet ćete da smo u potpunosti spremni da napravimo razmjenu informacija kako bismo izbjegli bilo kakav nesporazum. Ovdje se prije svega radi o veličini oka glede minimalnog minimalne veličine ulova. Dakle, veličina oka nije od 90, već o se radi o 70 mm. A to pruža veću sigurnost, ekološku sigurnost e, i bolje radi na očuvanju vrste. Dakle, tu se radi samo o tome da se izbriše nekoliko riječi. A što se tiče jedne od vrsta tih kraljevskih račića, koji su određene duljine. Dakle, pitanje je kojom, koja metoda se koristi kako bi se izmjerila duljina tih račića, da li se, koristi, da li se mjeri cijela dužina tijela ili ne. Dakle, mi smo to izmjerili. No, zatim, tu je čitav popis vrsta i kvota koje se mogu primjenjivati na određene vrste kako bi se pratilo provedbu obveze iskrcaja i kako bismo se prilagodili stvarnosti. Dakle, te četiri tehničke pogreške, ponavljam, naše žaljenje što je do toga moglo doći, jer to doista može zakomplicirati razgovor koji je od ključnog značaja. Znači, s naše točke gledišta mislim da možemo reći da je ova reforma zajedničke ribarstvene politike nešto što u potpunosti želimo i nastavimo provesti. Možda možemo izvući određene pouke iz ovoga svega kada je riječ o kratkim rokovima koji su pred nama svima. Europska komisija u potpunosti svjesna da ovi rokovi, dvomjesečni rokovi krajem, na kraju postupka mogu otežati stvari jer se radi tijekom cijele godine na izradi teksta, a onda preostane samo dva mjeseca za ovaj završni dio. Dakle, mi smo doista spremni doslijediti vam informacije tijekom izrade teksta. Možda bi se to moglo organizirati na redovitom sastanku vašeg odbora posredstvom kontakta sa izvjestiteljem ili izvjestiteljicom ili njegovim ili njenim asistentom kako bismo ostvarili što bolju razinu transparentnosti i kako bismo na taj način mogli poboljšati i transparentnost i komunikaciju u suradnji s odborom za ribarstvo. Dakle, to je nešto što je doista moguće i mi smo spremni i voljni to organizirati, jer za nas e, ne dolazi u obzir da dovodimo pitanje pravo nadzora Europskog parlamenta i ovog odbora. Dakle, to je nešto što se mora po svaku cijenu ispoštovati. I kada se radi o izvršnim i delegiranim aktima, to su dokumenti koji ovise o preporukama država članica, dakle ukoliko želimo provoditi te preporuke, tome je jasna situacija. Kada je riječ pak o pitanjima gospođe Rodust. Ako sam dobro shvatio, tu se radilo o maksimalnom dopuštenom ulovu u odnosu na veličinu. Mi smatramo da plan odbacivanja ribe da to ne bi trebalo imati utjecaj na razinu preživljavanja i to na temelju informacija koje nam dostavljaju države članice. Dakle, nama je jako važno da mjere i ocjene budu znanstveno temeljene i da u provedbi ovih planova odbačaja mi to doista pomno pratimo. I tražimo od dotičnih država članica da o tome podnose izvješće. Što se tiče stop preživljavanja izuzeće Gledajte stope za kraljevske račiće. To je nešto što smo, što je predviđeno za, da traje godinu dana, iako izvorno trebalo biti trogodišnje razdoblje. To je tako jer želimo provjeriti da li znanstvene preporuke koje su nam sada dostupne, da li mogu biti provedene takve kakve jesu i do 1. svibnja 2016. godine moramo dobiti dodatne znanstveno utemeljene podatke. Dakle, naš znanstveni odbor treba to procijeniti, ocijeniti prije 1. rujna 2016. godine a onda ćemo tek na temelju novih preporuka država članica dostaviti odboru za ribarstvo novi prijedlog. Dakle, ovo izuzeće o stop preživljavanja podrazumijeva da se slažu podaci i hm? Dakle, ne znam da li sam odgovorio, gospođo Radost, na vaše pitanje. Da, u biti u ovom delegiranom aktu koji se tiče Sjevernog mora, bakalar se ne spominje. Da li, da li tu ima nekog razloga? Zatim, Evo, što se tiče bakalara, prema podacima kojima države raspolažu u Sjevernom moru, bakalar nije podređen ovim obvezama. Iskrcaj. I to je nešto što slijedi određenu progresivnu logiku. Dakle, počinjemo s nekim vrstama, a onda ćemo i proširiti ovo i na druge. Kada je riječ o minimalnoj veličini, pa ona koja se primjenjuje na Sjeverno more veća je nego ona koja se može primjenjivati u Skagorak, stoga je naša stručna ekipa napravila ekspertizu, mi smo još uvijek iznad minimalne veličine u Skagoraku, i to znanstvena zajednica opravdava. Mogu li se nadovezati još Možda bi bilo najbolje da se poslije pitanje u pisanom obliku ne, ovo je kratko pitanje. Što se tiče dakle, bakalara, ako se ne varam, on je u temeljnom pravilniku koji treba primjenjivati od 2000, 1. siječnja 2016. ukoliko se ne varam. Da, tu bakalar stoji zajedno sa tri dodatne vrste. prijevod, odnosno tumačenje ovog temeljnog pravilnika jest da u okviru ovog paketa mjera mi progresivno provodimo ove mjere. Dakle, ove prve četiri vrste provodimo prve godine, na njih primjenjujemo ta pravila. Dakle, tu se ne radi o tome da se sve odjednom istovremeno primjenjujemo, ali postoji mogućnost ovdje da se to postupno radi se tiče bakalara, mi tu pratimo e, obveze u okviru Natura 2017 i tu treba imamo, moramo i to imati na umu. Ja, das ist ja die Frage, ob der Nordseeplan jetzt äh, schon in Kraft ist und das dann auch die... Das... Dakle, pitanje koje se postavlja jeste da vidimo da li plan koji postoji Sjeverno more, da li je već tijeku? možda bi bilo dobro da dobijemo sve ove odgovore pismeno kako bismo stvarno znali kamo, kako stoje stvari. Da, ali u članku 15. sve četiri vrste su uključene od 1. siječnja 2016. Da li se ovdje radi o određenoj mogućnosti tumačenja teksta izvrš, izvršnog ogranka. Meni je to malo čudno jer nešto smo odobrili, a vi sada tako tumačite tekstove Možete li to molim vas provjeriti? I onda do četvrtka nam se na pismenom obliku očitovati jer imamo problem sa im. Ja predlažem da postavljam pitanja o temeljnim e, dokumentima, o višegodišnjem upravljanju, o e, ovim pravilima koja se odnose na više vrsta. Dakle, predlažem da sve ovo uključujući i Sjeverno more i planove odbacivanja i postupno ovrštavanje, da se o tome svemu očitujete u pismenom vidu, ako vam to odgovara. Dobro, dogovoreno. U tom slučaju mislim da ćemo imati mogućnost o tome ponovno razgovarati u četvrtak. Toliko o delegiranim aktima. Toliko i o izvješću gospođe Rodgust. Dakle, očekujemo pismene odgovore gospodina Frisa, a sada prelazimo na točku osmu. Ako se ne varam, već smo prekoračili vrijeme. Ne, ne, ne, imamo još vremena. u, gla, svojoj sam glavi već bio sat vremena kasnije. Dakle, ovdje imamo izvješće o e, misijama odbora PEŠ. Dakle, imali, smo, imam, imali smo od prvog do petog e, studenog e, misiju na otoku Reunion, gospođa Bilbao, Toma i Rodus su tamo išle, Gosp gospodin Kadek je morao odustati iz raznih razloga, ali kolega Omarži išao je u pratnju ove, ovog izaslanstva i ako se ne varam, gospođa Toma, da li gospođa Toma tu? Ne, gospođa Tom, Rodust je tu? Dakle, gospođo Rodust, vi ste bili Voditeljice slanska, dakle, izaslanstva, dakle, imaš riječ. hvala vam. Tri zastupnika je putovalo na ovu misiju, gospođa Toma, gospođa Bilbao i gospodin Omarđi, njih troje i ja. To su zastupnici koji su e, sudjelovali u ovom izaslanstvu. Najprije želim zahvaliti organizatorima. Neću poimence navesti svakoga, ali svi znamo koliko su truda uložili u organizaciju ovog putovanja. Maru i je jako puno radila na tome, mm, Emily, ona je asistentica gospodina Kadeka, Obje su se iznimno potrudile i učinile ovaj posjet interesantnim. E, zahvalila bih i prevoditeljima koji su bili vrlo ljubazni i nisu neprestano gledali na sat, već su nas neprestano pratili. Cilj ove misije bio je analizirati e, ono što mori najudaljenije i prekomorske regije. O tome smo često razgovarali u odporu, no kada posjetite ta mjesta vidite da se stvarno suočavaju sa poteškoćama kojih drugdje nema. Razgovarali smo sa predstavnicima um, obalnog ribolova eh, i mm, ribolova na otvorenom moru i vodimo računa o svemu što su rekli. Oko 1500 osoba radi u ribarstvu na otoku La Reunion i postoje tri vrste ribolova. Mm, mali obalni ribolov koji opskrbljuje lokalno tržište i ta je riba namijenjena lokalnim potrošačima. Jedan od potrošača, eh, jedan od problema koje rijetko uzimamo u omzir mm, u ovom odboru jest da imaju zastarjelu flotu, to jest stare brodove. Imaju tek nekoliko starih brodova. i nakon deseta godina njihova se plovila jednostavno raspadnu zbog klimatskih uvjeta. Naša traju i po tri desetak godina, ali kod njih je deset godina maksimalni životni vijek plovila zbog eh, vrlo vlažne klime i vozile ta plovila jednostavno propadaju. Osim toga još je jedan problem. Eh, Indijski ocean je poprilično opasan za ribare koji izlaze na more u vrlo malim e, parkama zbog velikih valova. Moraju izlaziti na more sa e, pojasima za spašavanje. Osim toga, oko njih neprestano e, plivaju morski psi i to čak i u moru, to jest u vodama koje su duboke tek 6 metara. Vidjeli smo kako 62, to jest čuli smo da je 62 osobe nestalo u moru. Pretpostavlja se da su bili žrtve e, morskih pasa. Jako je teško pratiti ribolovne aktivnosti u regiji, zato što je mnogo jednostavnije prodati robu koja se uvozi u regiju nego koja se lokalno istovaruje, iskrcava. Samo jedna velika luka na otoku i ako imate veliki brod, e, vrlo je teško pristati. A kad govorimo o iskrcaju i o obvezi iskrcaja, onda treba razmišljati i o problemima tih luka, te o nemogućnosti mm, istovara. E, oko 2600 tona se e, lovi, pol toga se izvozi i kao što sam već rekla na tom otoku postoji veliki problem sa e, erozijom i propadanjem brodova. I jedna od pritužbi koju smo čuli od gotovo svih ribara jest da imaju velike konkurente u zemljama AKP-a Njihove su plaće mm, vrlo niske, imaju bolju infrastrukturu i još jedna ludost jest da europske kočarice love nedaleko od obale La Reuniona i ti, te, te evropski, ti evropski brodovi e, iskorištavaju njihove resurse i onda u principu lokalnom stanovništvu ne ostaje mnogo. Zatim imaju tri ribogojilišta na kojima su također, na kojima je također zaposlen određen broj ljudi i dvije organizacije koje mm, se bave time. Razgovarali smo sa predstavnicima cijelog sektora i riparima i predstavnicima organizacija i mm, u principu organizacije nastoje staviti proizvode osigurati stavljanje proizvoda na tržište i držati e, cijene. Dvije su organizacije. Dakle, jedna je regionalna organizacija za morski ribolov i akvakulturu. To je tijelo kojem koji ima javno-privatni mandat i e, odgovornost. Te ta organizacija okuplja i vlasnike brondova i e, riborova te ribarske zadruge. 2013. Uh, e, ukupna vrijednost industrije je bila 85 milijuna eura. Razgovarali smo sa predstavnicima Guadalupe, Majotea i ostalih prekomorskih teritorija i svi su jasno rekli da mm, njihov položaj na dakle, samom rubu ih stavlja u vrlo tešku situaciju. E, članak 359 ugovora o Europskoj uniji ima odredbe o tome da mm, najudaljenije regije trebaju biti zaštićene zbog e, svojih specifičnih gospodarskih karakteristika. Članak 349 se prema njihovom mišljenju e, ne provodi kako treba. Stoga mi predlažemo odboru da pripremi e, izvješće na vlastitu inicijativu koja će se baviti upravo poteškoćama s kojima se saučavaju ove, ove prekomorske regije. Kolega Marcuš je u e, prošlom sazivu imao tu ideju, no nismo to uspjeli realizirati. A nakon ovoga što smo vidjeli u e, Reunionu, na otoku Reunion, vidimo da je stvarno jako bitno pripremiti taj izvještaj. Razgovarali smo sa predstavnicima lučke uprave, predstavnicima lokalnih vlasti i e, ribarskih organizacija. Ne mogu sada otići u sve detalje, no atmosfera je uglavnom bila vrlo pozitivna. Odnosi su bili dobri, postoje međusobno poštovanje i e, povjerenje. No, gosti iz Majotea, Guadalupea i Francuske Vajane su bili poprilično nemirni. Došlo do nesporazuma i rečeno im je da ne mogu putovati s nama na našem autobusu i e, smatrali su da ih se diskriminira. Na sreću uspjeli smo uh, izgladiti taj sporazum i riješiti nesuglasice. Kada pripremamo ovakav program, ako e, pozovemo dodatne goste ili nam se pridruže mm, ostali sudionici, ja nisam e, organizirala ovaj program i ne znam tko je pozvao e, goste iz Majote, Guadalupa i tako dalje. No u svakom slučaju, kada pripremamo ovakav program, moramo osigurati da ostavimo dovoljno vremena i opravdamo sve te aktivnosti. Neki su putovali sa drugog kraja svijeta da bi s nama razgovarali tek pol dana. To je neprihvatljivo i mislim da smo tu pogriješili. I eto na kraju, mislim da moramo pripremiti jedno izvješće na vlastitu inicijativu i to vrlo brzo. I moramo iskoristiti taj izvještaj i vidjeti dakle je li ovaj sporazum kakav bi trebao biti. U protivnom nema smisla da mi putujemo u te regije. Ti su ljudi e, Francuzi i moramo postupati prema njima e, na način kojim je to propisano. Ali evo, u principu mislim da je to bio vrlo uspješan, e, uspješno putovanje. Hvala vam, gospođo Rodust. Hvala vam što ste vodili to izaslanstvo i na, hvala vam na izvještaju. A što se tiče e, izvješća na vlastitu inicijativu, možda bismo to mogli predložiti koordinatorima. To bi bila dobra ideja. I bila bi to e, odlična ideja za sve u ovom odboru. A sada najavljam sljedeću temu dnevnog reda, to je e, kratko izvješće o 24. redovnom sastanku Međunarodne komisije za očuvanje atlantske tune. E, taj se sastanak održao 12. do 14. studenog. Vidim da nema baš puno članova danas na sastanku mnogo je mm, praznika i različitih mostova u zemljama članicama. Znam da, bro, malo, znam da puno zastupnika koje je sudjelovalo na ovom putovanju organizira jedan drugi događaj gospođa Nikola, gospodin Mater i gospođa Elstrom. No s nama je gospođa Fans, predstavnica komisije koja je također sudjelovala pa možda da čujemo nešto od komisije. Gospođo Fans, imate riječ. Hvala vam. Drago mi je da vas mogu izvijestiti o 24. redovnom sastanku e, IKATA koji se održao 12. 14. studenog u Malti ove godine. Uvijek je veliko zadovoljstvo organizirati sastanke organizacije, to jest komisije IKAT u Europskoj uniji, zato što na taj način mnogi mogu sudjelovati. Ja ću biti vrlo kratka i iznijeti tek najvažnija zaključke tog sastanka. Bili smo vrlo zadovoljni ukupnim ishodom sastanka, smatram da smo ostvarili veliki napredak i to ispog odluke o tome da donesemo moderne odluke, odluke o modernom ribarstvu i jedan od najvažnijih stvari je da smo uspjeli usvojiti prijedlog kojim se definira okvir za um, strategije upravljanja i za kontrolu izlova. I to ćemo definirati za svaki ikat uh, koji su pod mandatom ikata, uključujući plavoperajnu tunu. Inače o toj tuni stalno imamo političke rasprave. Zatim smo usvojili uh, specifična pravila za E, određene stokove za, i to će se zapravo koristiti kao e, pilot projekt. Kad je riječ o mjerama za očuvanje, imali smo e, procjenu za, za tunu i mm, moramo učiniti sve što možemo kako bi se taj stok oporavio i uspjeli smo usvojiti paket o očuvanju te tune e, prema kojima će se e, sa 80.000 e, na 65 tisuća tona spustiti maksimalni dopušten ulov. Zatim tu, tu je riječ o smrtnosti mlađi i mjere su zapravo proširenje mjera za plosnatice the clear understanding this is Uz jasno shvaćanje da je ovo privremena mjera koja će trebati biti revidirana sljedeće godine. Još jedan uspjeh bio je, bilo je usvajanje elektronskog, mm, elektronskog sustava bilježenja ulova tune. Mm, to je na kraju četiri godine rada. i novi sustav će se početi primjenjivati od 1. svibnja 2016. Zatim e, smo napravili procjenu za mediteransku sabljarku. Znamo da je mediteranska sabljarka prozi, nije u najboljem e, stanju i Europska unija će osmisliti paket mjera kako bi se riješio taj, e, taj problem. Europska unija e, ima dobre rezultate kad je riječ o, sukladnosti sa propisima ikata. Imamo jako puno mjera i mnoge obveze za izvješćivanje i sve zemlje članice moraju dostavljati svoja izvješća i svoje podatke na vrijeme i to nije uvijek jednostavan pothvat. No u svakom slučaju e, drago nam je da su nas ponovno ocijenili kao, dakle da poštujemo pravila. Zatim smo razgovarali o amandmanima konvencije o, e, za ikad i smo uspjeli smo riješiti dvije od četiri teme za koje su bili podneseni prigovori. Nažalost nismo uspjeli sve riješiti, tako da ćemo se sastati još nekoliko puta ove godine kako bismo e, razgovarali o pravilima za rješavanje sporova te o e, suradnji stranaka koje nisu u toj komisiji. Tako da se nadamo da ćemo uh, amandmane usvojiti na sljedećem redovnom sastanku ikata. Imamo i neke ne baš tako dobre rezultate, pogotovo kad je riječ o morskim psima. Europska unija je predložila čitav niz mjera za zaštitu morskih pasa. Uh, napravljena je nova procjena uh, stoka za plave morske pse. Nažalost, nismo dobili um, podršku nekih država, to znači da plavi morski psi neće dakle, biti obuhvaćeni ovim propisima. Zatim, nismo dobili podršku za uključivanje velikog morskog psa I na kraju smo donijeli mjeru o zadržavanju zabrane. I time završavamo e, razdoblje od pet godina na kojem smo jako naporni, e, naporno radili. Tako da u principu imamo dobre rezultate, jedino što nismo uspjeli se dogovoriti oko e, svih mjera za morske pse. Ali eto, to su glavni rezultati sa našeg sastanka IKAT, organizacije IKAT. Hvala vam, gospođo Faust. Hvala vam na ovom zanimljivom i vrlo detaljnom izvješću. I time smo skoro završili sa današnjim dnevnim redom. Pod točkom razno. Ja mm, nemam ništa. Stonga 11. točka dnevnog reda. Sljedeća sjednica odpora je u četvrtak 10. prosinca od 9 do 12.30. Tada e, će se održati sljedeća sjednica odbora za ribarstvo. Mm, sastajemo se u 9 ujutro i počinjemo sa koordinatorima. Hvala vam e, svima, svim kolegama i osoblju koji su ostali do kraja te onima koji su aktivno sudjelovali. I hvala i prevoditeljima koji, koji puštamo eto pola sata ranije. Hvala vam i vidimo se u četvrtak.